Ja, Dakle, drage kolegice i kolege, štovane dame i gospodo, želim vam izraziti srdačnu dobrodošlicu na ovom našem prvom sastanku nakon konstitutivnog sastanka odbora AGRI u novom sazivu Europskog parlamenta s mandatom od 2019. do 2024. Imamo tu nekoliko službenih stvari koje moramo prvo odraditi prije nego što možemo krenuti s našim dnevnim redom. Prvo imamo usvajanje dnevnog reda. Ako se nitko ne javlja i nema pregovora, onda smatramo da je dnevni red ovako kako vam je predložen usvojen. Zatim imamo nešto što će gospođa Aguilera reći. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja sam samo htjela reći jedno. E, naš e, kolega je preminuo, gospodin Andrew Bradford, e, tako da želim se sjetiti na njega i željeli bismo poslati jedno pismo sučuti njegovoj obitelji u ime odbora. Dakle, gospodin Bradford i njegovoj obitelji želimo poslati sučut. <clears throat> Hvala lijepo, gospođo Aguilera. Mi ćemo e, odmah odati počest gospodinu i to je i predviđeno na, na kome mala minuta počesti ali prije nego što dođemo do toga, moram vam neke stvari ovdje objaviti. Kao prvo da će današnji sastanak odbora biti uživo prenošen u web streamingu. Što se tiče samog prijevoda, svi su jezici zastupljeni, osim estonskog, latvijskog, malteškog i galskog. Na svim ostalim jezicima imate prijevod i možete na njima govoriti. Zatim, vas e, želim ovdje obavijestiti da imamo jedan poseban pozdrav u čast Dobrodošice odbora Agri. Tu ćete naći e, pozdrav glavnog e, ravnatelja za interne politike, gospodina Pola i naći ćete popis sa svim kontaktima tajništva našeg odbora kao i druge korisne informacije o odboru za poljoprivredu. A isto tako ćete naći i kratak sažetak svih naših aktivnosti našeg odbora u prošlom mandatu od 2014. do 2019. Možda će vam to biti zanimljivo. Zatim, sada vas molim da u čast e, Andreja Jörgija Bretforda, našeg nažalost preminulo kolege, da mu odamo počest, ali prije toga još kolega Amaro molio za riječ. E, Hvala lijepo. Ja sam kolega Andreja Bretforda. i premda smo pripadali različitim klubovima, mi smo ipak obojice Portugalci i puno smo razgovarali, puno smo pričali o reformi zajedničke poljoprivredne politike. On eh, poticao iz jednog eh, udaljenog područja i de facto je bio upravo predestiniran baviti se tom temom. I sad sam želio javno izraziti sučut svim e, članovima njegove obitelji i vama ovdje reći, kao što je moja kolegica malo prije rekla, e, vama ovdje reći da smo njegovom klubu zastupnika, dakle socijalističkom klubu i portugalskim zastupnicima tamo izraziti kolektivno suosjećanje i e, sučut. Hvala lijepo da ste mislili na kolegu Bretforda, a sada vas sve lijepo molim na, za minutu šutnje u počast da se sjetimo previnula kolega. Hvala lijepo. Dakle, drage kolegice i kolege, sada ćemo nastaviti sa našim dnevnim redom, a sada je na redu izbor trećeg potpredsjednika ili potpredsjednice. A gospođa Aguilar je zamolila za riječ. Izvolite kolegice. Hvala gospodine predsjedniče, hvala zamjenici što ste mi dopustili da se javim u ovim trenucima. Vrlo je važno da počnemo raditi odmah i e, ja sam ovdje za dobrobit španjolskih europskih poljoprivrednika. Mislim da je vrlo bitno da ovaj odbor e, odabere svoje potpredsjednike jer mi se, smo suočeni sa velikim izazovima E, mi smo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini EU-Mercosur. Mi moramo početi slušati poljoprivrednike i e, cijelu, e, građane Europske unije. Ja se nadam da ćemo početi s radom odmah, da ćemo odabrati trećeg podpredsjednika, četvrtog podpredsjednika. Mi želimo braniti sve poljoprivrednike u Europskoj uniji, zalagati za njihova prava. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospođa Aguilar. Imamo li još e, javljanja za riječ prije nego što krenemo sa izborom? Gospođa De Castro. Hvala vam. U ime kluba SID bih predložio kolegicu Klaru Agiljeru za mjesto potpredsjednice. Hvala lijepo. Kolegica McIntyre. Hvala. Kao što znate, mi dodjeljujemo različita podpredsjednička mjesta i uvijek u skladu sa sustavom DONT. Tako da predsjednici različitih odbora e, bivaju dogovoreni među klubovima prema Dontovom metodi, Dontovom sustavu. Ista stvar je sa mjestom potpredsjednika. Ako vjerujete u taj sustav, a znam da veliki broj e, klubova zastupnika se oslanja i vjeruje u taj sustav kao i u običajnoj situaciji i socijaldemokrati. Onda mislim da ne možemo zaboraviti ni smetnice umaza je prema Dontovoj metodi to mjesto trećeg potpredsjednika Agrija pripada ECR-u. Prema tome ne bismo mogli gospođu e, Aguileru staviti na to mjesto trećeg treće potpredsjednice odbora jer je to mjesto ECR-a a ne socijaldemokrata. Hvala lijepo, gospođo McIntyre. Sad prije nego što krenemo sa izborima, pitanje da li ima neka druga kandidatura, da li je neko drugi se kandidira za to mjesto, trećeg potpredsjednika ili potpredsjednice odbora. Nema, dakle, nema drugih kandidatura, ali moramo sad još nekoliko formalnih stvari ovdje objasniti da biste znali točno kako se bira i ko će biti izabran i kako bi došli do jedne većine. E, gospođo Aguilera, vi se ponovno javljate za riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Ja radim već drugi saziv i radim u ovom odboru za poljoprivredu. E, zalažem se za interese stočara i poljoprivrednika u Europi i naravno za španjolske interese. I zato se želim e, kandidirati za mjesto pod predsjednice, međutim naravno želim da se zadovolje svi kriteriji. Nemam nikakvih e, problema, osobnih problema, e, da se javljaju i drugi, naravno. to je u redu. Ja se predstavljam kao kandidatkinja u ime svog kluba zastupnika, dakle kao treća potpredsjednica ovog odbora. Hvala lijepo. A sada nekoliko čisto službenih naputaka, tehničke prirode, o načinu, o postupku izbora, to ću na engleskom pročitati. Dakle, drage kolege, sada ćemo dovršiti izbor predsjedništva odbora AGRI i nastaviti sa odvojnim izborima za našeg trećeg i četvrtog potpredsjednika, eventualno ako uspijemo. mi možda ćemo trebati elektroničke glasa danas. Stoga molim sve članove i njih zamjenike da provere da li imaju svoje glasačke karte. Da li postoji bilo koji član koji nema svoj e, glasački kartan sa sobom kod sebe? Kolega Hedvige, kolegica. Dobro. Uh, da li postoje li neki zamjenik iz uh, kluba Pučana koji može zamijeniti uh, zastupnicu koja nema svoju glasačku karton sa sobom? Možemo na taj način onda nastaviti. U redu? Dobro, kolege. Onda nastavljamo sa probnim glasanjem kako bi verificirali da li dobro funkcionira elektronički sustav glasanja. To će nam istodobno pružiti mogućnost i da vidimo da li smo svi ponijeli svoje glasačke kartone sa sobom. Okay, also wir haben... Dakle, imamo 48 elektroničkih kartica za glasanje. Znači imamo 48 glasačkih kartica. Potpuno je svejedno da li sad glasate zeleno, bijelo ili crveno. Sad, samo, sad imamo jednog previše. E sad imamo opet 48. Glasalo ih je 42, 43. Dakle, isprobavamo glasanje, da li imate pravu karticu i da li funkcionira sustav. Molim vas, e, pritisnite gumb za glasanje. Još jedan kolega nam, mislim, fali. Evo, sad imamo jednog od e, članova koji su bez kluba previše. I sam nisam glasao, hvala. Sad imamo jednog previše iz Eniova. I jedan kolega iz previše. Dobro. Imamo 48 prisutnih i 48 ih je glasalo. A evo, sad je opet jedan previše mogu li ovi non-discrete vidjeti koja dvoje je glasala, a ne treba, ili koja je dva put glasala. Jednostavno izvucite karticu. Dakle, od neovisnih molim. Možemo li sad završiti sa ovim pokusnim glasanjem? ključ završavamo s tim. Dobro. Dobro, onda smo sad u stanju, ja mislim da smo spremni za glasanje. I sad imamo veliki izazov pred sobom. Dvije kandidatkinje se gotovo isto zovu. Dakle, tu prijeti opasnost da zamijenimo dvije dame. Pa stoga predlažem da gospođu Aguilar iz ECR-a, da ona ima zeleni gumb, a kolegica Aguilera iz socijalističkog kluba ima crveni gumb. Ona je crveni gumb. Dakle, onda sada otvaram pravo glasanje. Još jedanput. Kolegica Aguilar iz ECR-a ima zeleni gumb, a kolegica Aguilera iz socijalističkog kluba je na crvenom gumbu. I e, sada zatvaram glasanje. Imamo rezultat sljedeći. Kolegica Aguilar je izabrana sa 27 glasova u odnosu na 20 glasova protiv, odnosno za kolegicu Aguileru i jednim suzdržanim glasom. Čestitamo kolegici Aguilar. Dakle, kolegice i kolege, onda možemo preći na izbor četvrte potpredsjednice ili četvrtog potpredsjednika. Da li imate kakav prijedlog, kolegica Müller? Predsjedniče, hvala da ste mi dali riječ. Ja predlažem kolegicu Elzu Katajnen, ona je sad već drugom sazivu i drugom mandatu ovdje u odboru Agri i bilo bi nam jako drago kad biste mogli Elzu Katajnen podržati. Ima li još kandidatura za mjesto četvrtog potpredsjednika ili potpredsjednice? Hvala lijepo. Ja predlažem za naš klub Identitet i demokraciju. E, predlažem kandidaturu moje kolegice Makset Pierre Hvala lijepo. Imamo dakle e, dvije kandidatkinje koje su predložene, gospođa Katajnen i gospođa Pjer Bakas. imali još kandidatura? To nije slučaj. Gospođa Pjer Bakas je zjavila za riječ. Da, gospodine predsjedniče odbora i dame, kolegice, kolege. I ja sam kandidatkinja za četvrtog potpredsjednika, odnosno potpredsjednicu ovog odbora. E, ne bavim se poljoprivredom samo tako ni slučajno, jer ja jesam poljoprivrednik, ja živim od toga, e, i to ja to sa velikom strašću i ljubavlju radim već šest godina na imanju mojih roditelja. I ja sam radila i angažirala se i u sindikatima naših poljoprivrednika, pogotovo kako bih branila poziciju poljoprivrednika ovim najudaljenim područjima koje imamo. Mene ne zanimaju nikakve gerilske taktike i partizanske taktike kako bi se klubovi jedni protiv drugih izigrali. Mene samo zanima da zajedno obranimo europsku poljoprivredu. Ja sam, kao što sam već rekla, i sindikalno organizirana u korist poljoprivrednika i na koncu sam postala zastupnica jedne političke stranke, kao što čujete. Molim, glasajte za mene kao za poljoprivrednicu i ženu i predstavnicu poljoprivredna posebno iz e, e, najudaljenijih područja koje su prema članku 359. ugovora o funkcioniranju Europske unije zaslužuju adekvatnu e, reprezentaciju ovdje. Ja sam ovdje došla u ime raznolikosti i da se borim za raznolikost i ravnopravnost u svakom pogledu. Hvala vam lijepo dame i gospodo zastupnici i dragi kolege. Hvala lijepo. Hvala, gospođo Pjerbakas, a sada mislim da riječ možemo dati gospođi Katajnen. Hvala lijepo. Ja visoko cijenim i zahvalna sam što su me kolege ovdje pre predložile za mjesto četvrtog potpredsjednice odbora. To je vrlo važna zadaća. Ovdje sam već u drugom mandatu kao europska zastupnica i drugom mandatu sam član odbora AGRI. Ja sam inače e, studirala upravo poljoprivredu i bila sam zastupnica 11 godina prije Europskog parlamenta i tu sam se upravo bavila i poljoprivredom i zdravom hranom i tako dalje. Mislim da je obrana, pozicija poljoprivrednika i kompletne uloge poljoprivrede danas u Europi jedna vrlo važna zadaća kojom se bavim i ovdje u Europskom parlamentu i želim dalje baviti. Hvala lijepo gospođo Katajnen, možemo onda preći na izbore i ovaj puta imamo kod e, dvije kandidatkinje, ona će kandidatkinja proći koja bude imala većinu glasova prisutnih članova Agrija. Dakle, ponovno pripremite svoje elektroničke kartice za glasanje, glasačke kartiče. Na zelenom gumbu je gospođa Katajnen, na crvenom gumbu je gospođa Pierre Batas. Dakle, zeleni Katajnen, crveni Pierre Batas. Otvaram sada glasanje elektroničko, izvolite. Also mal auf dem... Dakle, još jedan puta. Zelenom gumb gospođa Katajnen, crveni gumb gospođa Pierre Bakas. Schließe ich die Abstimmung. I sada zatvaramo glasanje. Izabrana je kolegica Katajnen sa 29 glasova za, 9 glasova protiv i 9 suzdržanih glasova. Čestitke. Ja, liebe Kolleginnen und Dakle, kolegice i kolege, onda možemo nastaviti sa dnevnim redom. Wahrscheinlich haben wir noch ein paar Minuten zu warten, Vjerojatno moramo nekoliko minuta pričekati jer još uvijek nisam vidio našeg povjerenika kojeg čekamo, povjerenika Fila Hogana. Also warten. Dakle, mislim da ćemo napraviti kratku pauzu dok nam stigne povjerenik. Ali najbolje je da se uopće ne dižete i ne napuštate dvoranu kako bi mogli odmah krenuti na posao sa povjerenikom čim on stigne. Dakle, nemojte nam napuštati mjesto i dvoranu. Pauza dok on ne dođe, ali na mjestima. Ja, <clears throat> liebe und meine... Drage kolegice i kolege, štovane dame i gospoda, molim vas ponovno zauzmite mjesto ako ste se udaljili. Nastavit ćemo odmah s radom. I evo, mogu ovdje od srca pozdraviti i izraziti mu dobrodošlicu našem povjereniku za poljoprivredu i ruralni razvoj, Filu Hoganu i dobrodošli u odboru Agri. Mislim da je to zapravo jedan divan i dobar običaj da se odmah nakon na početku novog mandata sastanemo sa našim nadležnim povjerenikom, to je povjerenik za poljoprivredu, kako bi uopće popričali odmah na početku saziva o svim važnim temama s kojima se moramo nositi i koje će biti na dnevnom redu našeg rada. I mislim da ćemo upravo danas popodne voditi jednu, nadam se, konstruktivnu raspravu, mi to baš želimo s vama, o tome što ćemo raditi. Što, koji su nam najveći problemi, najveći izazovi. Nama da među to spada prvenstveno e, prijedlog reforme zajedničke političke, poljoprivredne politike i tri uredbe koje se u vezi s tim su pripremi, zatim posljedicama Merkosurovog sporazuma s Mercosurom državama na poljoprivredu i pogotovo u svjetlo onog e, dogovora koji je 28.6. postignut nakon e, više desetljetnog pregovora i kako će to dakle se odraziti na naše seljake. A ako budemo imali vremena, onda ćemo pojedinačno govoriti kako će taj sporazum o slobodnoj trgovini e, i sa Vjetnamom se odraziti na naše poljoprivrede. Zatim status quo reforme u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. I na kraju nam ostaju zaključci visoko rangirane skupine o šećeru. Pa koliko budemo vremena, toliko ćemo uspjeti raspravljati. A sada bih možda prvo e, što se tiče samog procedera rekao nešto prije nego što damo riječ povjereniku. Dakle, povjerenik će prvo održati svoje uvodno izlaganje. Nakon toga dolazi runda u kojoj će sedam koordinatora, svaki ima po dvije minute, postaviti najvažnije pitanja u ime svog kluba. I, molim vas da se držite tih vremenskih e, ograničenja. Nakon toga povjerenik daje rundu odgovora, a nakon toga onda imamo vremena da pojedinačne zastupnici i članovi našeg odbora na po jednu minutu postavljaju pitanja da bi povjerenik stigao odgovoriti. Izvolite, gospodine Hogan, imate riječ. Hvala vam, predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici, hvala što ste me pozvali da budem ovdje danas s vama i što ste mi dali priliku da odmah nakon e, konstitutivne sjednice e, dam svoj doprinos. Prvo želim čestitati svima vama na izboru E, nekima na ponovnom izboru. Posebice želim čestitati vama, gospodine predsjedniče, želim čestitati podpredsjednicima, želim e, čestitati i koordinatorima. Radujem se bliskoj suradnji s vama u interesu naših poljoprivrednika. Prvo, gospodine predsjedniče, želim izraziti sučut obitelji kolegama e, preminulog kolege gospodina Bretpeda koji je nedavno preminuo. Dakle, ja ga nisam e, poznavao, ali svakako e, želim izraziti sučet njegovoj obitelji, i njegovim prijateljima. U ovom odboru vidim jako puno novih lica, međutim vidim i poznatih e, lica E, to je e, naravno uobičajeno. E, drago mi je vidjeti ovu mješavinu, dakle starog i novog iskustva. Proteklih nekoliko godina ovaj odbor je dao velik doprinos na području velik, različitih tema. Prvo smo imali embargo i Rusiju, tu je i moj prethodnik e, i on je radio na nekim temama. E, imali smo uredbu Omnibus, gospodin De Castro, gospodin Des su radili na tome. E, onda smo isto tako govorili o nepoštenim trgovačkim praksama. Opet tu je bio gospodin De Castro i izvjestitelji iz Sjene. Došli smo do važnih zaključaka na, vezano za sve ove bitne teme. Dakle, kroz rad ovog odbora uspjeli smo olakšati život poljoprivrednicima i e, javnim tijelima u državama članicama. Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama, na primjer, je prvi put uvedena na razini Europske unije da se zaštite svi od nepoštene trgovačkih e, praksi. A e, to je išlo e, u interes naravno naših poljoprivrednika, ali nekad se ne može govoriti samo o interesu, nego o preživljavanju uopće naših e, poljoprivrednika. Danas nećemo moći pokriti sve teme naravno, ali ja ću svakako odgovoriti na vaša e, pitanja i želim govoriti o aktualnim temama koje su bitne za naše poljoprivrednike. ZPP je zapravo ekonomska, okolišna, socijalna politika E, ona je vrlo bitna za sektor e, poljoprivrede i poljoprivrednih e, proizvoda zato što je to bitno za prehranu naših građana E, ona e, imamo trgovinski e, višak od 22 milijuna eura tako da je poljoprivredna politika vrlo bitna za zaštitu naših prirodnih resursa za zaštitu tla, vode, za bioraznolikost 85 posto ako uzmemo u obzir poljoprivrednu površinu e, i e, šumarstvo je pokriveno našom, našom politikom e, ovo je bitna politika za klimu utječe na klimu, politika u budućnosti mora voditi računa o održivosti poljoprivrednog sektora u Europskoj uniji. A to znači da moramo raditi na konkurentnosti sektora, moramo raditi na otpornosti sektora prema različitim krizama i moramo iskoristiti nove tehnologije, mogućnosti koje pružaju nove tehnologije, moramo iskoristiti inovacije, tehnološke mogućnosti, tako da naša politika svakako mora uzeti u obzir i sljedeću generaciju europskih poljoprivrednika i mladih. Isto tako moramo raditi na integraciji e, okolišne politike u ZPP-u. Moramo raditi na kvaliteti tla, vode, bioraznolikosti, prilagodbi klimatskim promjenama, moramo raditi na okolišnim pitanjima e, jer je to izravno e, utječe na poljoprivrednu e, politiku i na poljoprivredni sektor u Europskoj uniji. Što se tiče prijedloga za ZPP, e, mi govorimo i o socijalnim očekivanjima, na primjer o dobrobiti e, životinja, o pesticidima, antibioticima i tako dalje. Dakle, poljoprivreda ne treba biti samo dio rješenja. Poljoprivrednici moraju biti rješenje. Imali smo stratešku agendu za Europsku uniju i u toj strateškoj agendi je isto to naglašeno. Ali isto tako smo e, krajem šestog mjeseca na sastanku e, čelnika država rekli da moramo imati e, zelenu Europu. E, isto tako je e, predsjednica Europske komisije govorila o tome da se naši poljoprivrednici moraju suočiti sa promjenama, klimatskim promjenima. Ona je govorila da moramo imati ambiciozne ciljeve do 2030. godine. Poljoprivreda mora biti spremna dati svoj doprinos u postizanju tog općeg cilja. ZPP mora E, skrbiti o ruralnim područjima, mora raditi na stvaranju radnih mjesta i e, mora isto tako ponuditi perspektivu ruralnim zajednicama i mora odgovoriti na nove zahtjeve. Što se tiče VFO-a, komisija je dala svoj prijedlog prošle godine, a s obzirom na sve okolnosti, e, posebice uzimajući u obzir Brexit, i dalje smatram da je to vrlo dobra pozicija i da je to prijedlog koji će e, svakako osigurati da ZPP podrži poljoprivrednike i e, da im pomogne u suočavanju sa svim izazovima. Komisija kaže da 96% trenutačnog proračuna se zadrži za naredno razdoblje ali naravno ovisi o suzakonodavcu što će odlučiti, hoćemo li dobiti više. Mi predlažemo 365 e, milijardi eura plus 10 e, za istraživanje i razvoj u ruralnim e, područjima. Naravno uzimamo u obzir i modernizaciju poljoprivrede u Europi. Znam da će mnogi od vas reći da moramo imati puno financiranje ZPP-a. Veselim se pregovorima između vijeća i parlamenta da vidimo kako ćemo uspjeti ostvariti taj cilj. Sada je na državama članicama i na parlamentu e, moraju odlučiti hoće li prihvatiti prijedlog komisije ili hoće ga preinačiti. E, hoće li se povećati financiranje za ZPP? Naravno, komisija će onda odgovoriti na to predsjedništvo Finske e, priorizira e, sklapanje dogovora oko e, financiranja. Mislim da je to vrlo bitno, to je bitan cilj jer mi moramo svojim poljoprivrednicima osigurati nekakvu sigurnost. Moramo im osigurati dobre uvjete za investiranje. I upravo se zato nadam da ćemo u skladu s proračunom moći to postići. Gospodine predsjedniče, prije izbora mi smo glasali o komisijnom prijedlogu vezano za budućnost ZPP-a. Znam da o tome razgovarate uh, u ovom trenutku. Ja neću sada sudjelovati u toj raspravi, ali nadam se da ćete odlučiti uh, nadograđivati uh, na sve ovo što ste vi radili. Imali ste tri izvjestitelja. Kad smo pripremali prijedlog, Uspjeli smo zadržati taj 96% od, od prethodnog e, proračuna. Imali smo konkretne e, prijedloge za unapređenje klimatske situacije. Vidjet ćemo kad VFO dođe u svoje krajnji stadi, nadamo se krajem ove godine, e, države članice će svakako tražiti objašnjenje od ovog odbora i od nekih drugih odbora za povećanje proračuna uključujući i proračun za ZPP. Htjeće znati gdje će se uložiti taj novac. I e, upravo zato e, želim reći da je vrlo bitno da ovaj odbor pokaže svima za stolom da kad želite e, tražiti više novca, morate točno objasniti koji su razlozi za veći proračun. Morate imati jasno stajalište nakon toga možemo prijeći na trijalog, a e, komisija će svakako pristupiti tom trijalogu na konstruktivan način i u dobroj vjeri. Gospodine predsjedniče, e, što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini je u Mercosur, e, dakle to su Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj, nakon 20 godina pregovora postignut je taj sporazum. Mogu vam nešto reći o njemu, to je e, uravnotežen, e, sveobuhvatan, ambiciozan sporazum. On jest izazovan za pojedine poljoprivredne sektore, ali mi smo isto tako osigurali e, dobre uvjete, mogućnosti za određene sektore. Vino, mliječni proizvodi, procesuirana hrana i tako dalje. Nakon Eh, određenih eh, sporazuma eh, o slobodnoj trgovini, primjerice Japan i tako dalje. Svi su ti sporazumi olakšali rad poljoprivrednom sektoru. Mercosur je nešto o čemu je poljoprivredni sektor imao određenu percepciju i ta riječ im je bila jako poznata i željeli su e, sklopiti sporazum sa Mercosurom. Europska komisija je učinila sve što je u njenoj moći za zaštitu europskih poljoprivrednika, interesa europskih poljoprivrednika. Vijeće i parlament e, dali su svoj mandat, recimo za šećer govedinu i tako dalje. E, mi imamo mandat u tom području, tako da smo radili na tim područjima. Morali smo osigurati e, dobre uvjete i morali smo osigurati e, paket financijske pomoći. Odbor će morati donijeti svoje zaključke i vidjeti koji su izazovi s kojima se suočavamo. Zbog ovog sporazuma o slobodnoj trgovini imamo e, velika olakšanja za poljoprivrednike što se tiče carina. E, vrlo je bitno za proizvođače visokokvalitetnih proizvoda. Što se tiče razine zaštite koja je postignuta, to je razina e, zaštite tih proizvoda u Mercosuru koja je jednaka razini zaštite u Europskoj uniji. Morali smo napraviti neke i ustupke na e, području šećera, e, govedine i i peradarstva, peradarstvenih proizvoda. Međutim, e, svakako se radi o kontroliranoj, e, kontroliranom uvozu i e, mi ćemo postaviti jasne kvote koji će se postepeno implementirati u razdobljima od po šest godina. Dakle, ništa se neće dogoditi preko noći, neće biti utjecaja na poljoprivrednike preko noći. Mi ćemo svakako zaštititi naše osjetljive sektore. Mercosur sporazum e, e, osigurava i mehanizam e, za zaštitu u slučaju povećanog uvoza koji bi mogao onda naštetiti domaćem tržištu. Ta jamstva se primjenjuju isto tako za proizvode koji su pokrivene carinskim kvotama. Jedan vrlo bitan aspekt ovog sporazuma je da smo osigurali da se e, ove kvote e, kontroliraju e, licencama za uvoz. Dakle, mi možemo kontrolirati uvoz u Europu i svakako ovaj aspekt moramo naglasiti i ne smijemo ga zanemariti. Imamo i paket potpore od 1 milijardu eura ukoliko dođe do e, poremećaja na tržištu zbog ovog sporazuma. Dakle, to je osigurano, to je paket koji je osiguran, jedna milijarda eura za zaštitu. I pokazalo se da mi imamo alate na raspolaganju u okviru ZPP-a da možemo intervenirati na tržište ako to bude potrebno. Mi smo to učinili 2015. 2016. Dakle, ovo je za isključivu upotrebu za ZPP. Isto tako e, se govorilo o higijenskim standardima i hoće li ovaj sporazum utjecati na e, higijenske standarde. Međutim, e, ovaj sporazum neće negativno utjecati na higijenske standarde. Nema nikakvih izmjena što se tiče naših pravila za sigurnost hrane. Svi proizvodi moraju biti u skladu sa pravilima Europske unije. Dakle, moraju biti usklađeni. Mi imamo jako stroge standarde i zapravo mi e, smo ovim sporazumom unaprijedili standarde higijene hrane u zemljama Mercosura. 100 posto se provodi e, provjera. E, to čine države članice. E, to čini i Europska unija. Naravno, postoji postoje iluzije da Europska unija primjenjuje niže standarde za uvoz iz Mercosura nego za svoje vlastite proizvode. Međutim, ta iluzija se temelji na pogrešnim informacijama i definitivno moramo poraditi na ispravku. Evo ću vam ja primjer Brazila. Samo određene regije mogu izvoziti e, u Europu. Gdje se proizvodi govedina? na jugu Brazila, što je podaleko od Amazone, za vas koji dobro poznajete e, zemljopis, i znači samo mali postotak, manje od 1% klaonica ima dozvolu za izvoz u Europsku uniju. Znači, to sve mora odobriti Europska unija. I trenutačno se ne, smije, e, ne smiju e, dodavati nove klaonice koje bi mogle izvoziti u Europsku uniju. Sve što ulazi u Europsku uniju mora proći kontrolne točke na granici. Tu se moraju podastriti dokumenti, a e, provode se i fizičke provjere te govedine. Dakle, to je način na koje se osiguravaju standardi i e, sve ove činjenice vam govore da je e, ovaj sporazum potpisan temeljem činjenica i mi smo to vidjeli u proteklih nekoliko tjedana. E, nekad su informacije koje dobivate jako selektivne Ovaj sporazum se temelji e, na premisi da e, se trgovina, da trgovina nikad ne smije ići na uštrb klime i da e, trgovina svakako mora podržavati klimatske aspekte, okolišne aspekte. Europska unija i Mercosur posvećeni su izvršavanju sporazuma iz Pariza i postizanju ciljeva iz tih sporazuma. Ovo uključuje i e, rad na deforestaciji, bavljanje problemom deforestacije klimatskim promjenama. Na primjer, što se tiče Brazila, Brazil e, želi postići 0% deforestacije u Amazoni, želi postići reforestaciju 12 milijuna hektara šume do 2030. godine i e, želi spriječiti sve nezakonite prakse. I e, ovaj sporazum zapravo pokazuje da se Europska unija zalaže za partnerstvo sa zemljama koje će poštivati naša pravila i koje će poštivati naše standarde. E, ovaj dom, parlament e, će ratificirati taj sporazum, ali to se još neće dogoditi treba još čekati do toga. E, mi moramo proći postupak evaluacije. E, mi smo na raspolaganju za evaluaciju, imat ćemo i studiju o utjecaju ovog sporazuma. Nećemo samo raditi na ovom sporazumu, nego i na e, drugih 12 sporazuma koji, su, koji je potpisano od 2015. godine. Singapur, Vijetnam i Japan. E, su primjeri takvih sporazuma. Ovo je jedan vrlo kratak e, pregled i naravno ne odražava svu složenost ovakvih sporazuma, zato bismo trebali e, puno detaljnije razgovarati, ali drago mi je da su države članice odlučile provesti svoje studije o utjecaju ovih sporazuma. Ja ću poslije odgovoriti na vaša konkretna pitanja ako ne uspijem odgovoriti na sva pitanja, zatražit ću od svoje službe da vam e, pošalje odgovore. E sad, što se tiče Vijetnama i sporazuma o slobodnoj trgovini između Vijetnama e, i Europske unije, to je vrlo složen, sveobuhvatan sporazum koji je Europska potpisala sa zemljom u razvoju. Dakle, to je sporazum sporazum e, koji će omogućiti omogućiti trgovinu sa 19 milijuna e, ljudi u Vijetnamu. E, učinak je vrlo pozitivan, sve opći učinak je vrlo pozitivan što se tiče liberalizacije trgovine. Imali smo otvorenje za E, govedinu za tri godine, e, proizvode iz peradarstva za deset godina e, i tako dalje. Dakle, liberalizirali smo to tržište. Što se tiče mliječnih proizvoda, do tri do pet godina, svinjetina devet godina, smrznuta svinjetina isto tako. dakle, riječ je o cijelom nizu proizvoda. Što se tiče Europske unije, Europska unija je omogućila e, zaštitu određenih osjetljivih e, proizvoda, e, primjerice jaja, češnjak, gljive i tako dalje. Dakle, omogućili smo zaštitu tih proizvoda. Zaštitili smo ih od imitacija na vjetnamskom tržištu određeni proizvodi e, izvozit će se iz Europske unije u Vjetnam e, i to će biti tradicionalni proizvodi iz konkretnih specifičnih regija iz Europske unije. Dakle, ovo je vrlo dobra vijest za europske poljoprivrednike jer će na taj način moći rasti. Dakle, to je dobra prilika za proizvođače iz Europske unije. E, isto tako ste htjeli da e, vas izvijestim o stanju e, sa svjetskom trgovinskom organizacijom. U Ženevi se vode pregovori postoje određene tenzije između SAD-a i Kine i to uvelike utječe na sve ove razgovore o svjetskoj trgovinskoj organizaciji, uvelike utječe na cijeli sustav. E, moramo osnažiti, reformirati sustav. Ne smijemo ga sada cijelog e, e, jednostavno uništiti pa graditi iznova. Moramo ga reformirati moramo imati e, sustav e, trgovine koji će se temeljiti na pravilima jer je to bitno za budućnost e, našeg poljoprivrednog sektora. Vrlo je opasno ako imamo unilateralne prakse. To je nešto što šteti svima. Europska unija vodi pregovore primjerice e, kad je vezano, vezano za ribarstvo, e, subvencije u industriji i tako dalje. E, Europska unija je bitna u tim pregovorima. Tako da ovo moramo smatrati prilikom za sebe. Mi smo reformirali ZPP u proteklih nekoliko desetljeća imamo jako puno manevarskog prostora za reformiranje i dalje ZPP-a. Ja sam siguran da ćemo to učiniti. Moramo se baviti zemljama Europske unije i e, moramo osigurati da se mehanizam rješavanja sporova e, riješi i da nastavi funkcionirati. Moramo donijeti odluku što prije o tom sustavu e, donošenja rješavanja sporova i to moramo učiniti do kraja ove godine, jer ako to ne učinimo, sustav će se raspasti. E, trenutačno su razgovori o poljoprivredi blokirani e, i od konferencije ministarske iz Buenos Airesa e, se ništa nije pomaknulo, pregovori nisu napredovali, posebno kad je riječ o poljoprivrednom sektoru. Gospodine predsjedniče, ja sam sažeo sve ove teme. Ovo su vrlo aktualne teme jer nisam imao jako puno vremena, ali sada ako imate neka pitanja, ja ću rado odgovoriti na njih. Hvala lijepo, povjereniče, na vašem stvarno sveobuhvatnom, da tako kažemo, uvodnom izlaganju u kojem ste dotakli se i obradili sve teme koje smo mi na početku ovdje kao naše prioritete i najveće izazove, izazove naveli. Ali sad prije nego što krenemo u ovu rundu u kojoj će se koordinatori izjašnjavati, ja bih htio ovdje još i najaviti jedni pozdraviti skupinu posjetitelja koje je pozvao kolega De Castro. To je osam članova iz talijanske konfederacije poljoprivrednika. Nadam se da sam tu konfederacione italijana agrikole dobro izgovorio. Dobro došli u odboru Agri. A onda sad možemo otvoriti rundu koordinatora. Prvo Herbert Dorfman na dvije minute u ime Pučana. Hvala lijepo. Evo, srdečna dobrodašica našem povjereniku i u ime našeg kluba Pučana. Jako nam je drago da ste zaista i na prvom sastanku odbora Agri došli s nama kako bi nastavili onaj dijalog koji je već obilježio prethodnih pet godina našeg, e, našeg prošlog mandata sazivom. I vi ste ovdje jako bitne stvari spomenuli, iznijeli u uvodnom izlaganju. A ja bih samo još dodao da će sigurno idućih mjeseci u našem odboru biti najvažnija tema reforma ZPP-a. Mi smo već kao što ste i sami podsjetili u prošlom mandatu tu jako puno napravili i u našem odboru i donijeli različite bitne odluke o tome. A mi bismo iz Pučana htjeli i nastaviti rad na tim odlukama i donositi druge odluke o reformi ZPP-a i mislim da se u međuvremenu i nove kolegice i kolege mogu dobro uraditi i mislim ono u, u tu temu učitati. Jer napokon naša odgovornost je ogromna kad izađemo iz ovog parlamenta i moramo sve naše odluke pred našim biračima, a to je prvenstveno poljoprivrednicima, za ljude koji su ovom odboru odakle dolaze i pravdat. Inače, slažem se s onim što ste vi rekli ovdje i podržavam ono što ste rekli u vezi epp a p-a i mislim da svi mi moramo u našim nacionalnim zemljama iz kojih dolazimo učiniti sve što možemo kako ne bi došlo do ovog predviđenog kraćenja sredstava za poljoprivredu. Mene posebno brine ono smanjivanje sredstava u drugom stupu poljoprivrede. Mislim da bi to u mnogim regijama Europe moglo dovesti do ogromnih problema. Ono što mislim da je posebno pozitivno od svega što ste rekli, to je ovaj fond koji ste spomenuli 10 milijardi eura koji se će financirati prvenstveno znanstveni razvoj koji će sigurno, sigurno učiniti i pripomoć da poljoprivreda Europe postane održivija i sposobna za budućnost. A sad još nekoliko riječi o ovom sporazumu sa Mercosurom i posljedicama po našu poljoprivredu. Ja mislim da, e, ja sam tu manji optimist od vas jer znam koliko su naši seljaci zabrinuti zbog toga i koliko se boje posljedica tog sporazuma sa zemljama Mercosura. A onda na kraju još nešto o Brexitu. Mislim da je Brexit je pred vratima i mislim da će se to žestoko odraziti na poljoprivredna tržišta unutar Europe. I hvala vam lijepo i to će se osjetiti idućih mjeseci. Kolega De Castro. Hvala vam. Prije svega, dobrodošli povjereniče, jako mi je drago što vas opet mogu pozdraviti. i Hvala vam što ste u svom uh, uvodnom govoru podsjetili na važne ciljeve koje smo postignuli radeći tijekom prošlog saveza u ovom, uh, saziva u ovom odboru. Dakle, mislim prije svega na uredbu Omnibus i na boru protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Što se tiče ZPP-a, mi ćemo se morati nastaviti zalagati za temu koja je toliko važna našim poljoprivrednicima. Kao što znate, tu postoje različiti problemi. U našem klubu postoje oni koji sanjaju novi zakonodavni prijedlog ZPP-a. Ali ne želimo odustati od svega onoga što smo do sad napravili vezano uz ZPP, ali ovdje valja dodatno razmisliti. Valja razmisliti kada je riječ o proračunu, Govorimo o reformi ZPP-a, još uvijek nemamo e, odgovarajuću sigurnost vezano uz budući proračun. Ne znamo hoće li doći do Brexita u listopadu, ne znamo kako će to utjecati na proračun, a znamo koliko će to biti važno. Što se tiče sporazuma sa Mercosurom, slažem se sa kolegom Dorfmanom, postoje tu brojni problemi. Nije nam jasno niti zašto je tu došlo do ubrzanja stvari tijekom kraja prošlog saziva. Nije došlo do odgovarajuće rasprave ovdje u parlamentu. Mi ćemo tu raspravu održati. Održat ćemo je ovdje kod nas u odboru kako bismo dobili više informacija o učinku koju će ovaj sporazum imati na naše poljoprivrednike. S obzirom na to da vjerojatno do 2020. nećemo dovršiti reformu, smatrate li da je došlo vrijeme da se predloži prijelazna uredba kako bismo e, dakle, unijeli dodatnu sigurnost kod naših poljoprivrednika? Hvala lijepo, kolegica Müller. Gospodine povjereniče, hvala vam na vašem izlaganju, kao i na i jasne odgovornosti koje preuzimate za poljoprivredu u Europskoj uniji. U europskim ugovorima jasno stoji da se mora osigurati prehrana i zajamčiti sigurnost prehrane u čitavoj Europskoj uniji. A u tome mislim da će e, ZPP kao i jako veliku ulogu odigrati. Naravno, pritom treba uskladiti poljoprivrednu politiku sa ekološkom politikom, zaštitom okoliša, ali istodobno mislim da moramo i socijalnu politiku u to uključiti i to onda povezati. Mislim da svi mi želimo svi dalje raditi na ta tri velika stopa, stupa ZPP-a. Ja ću biti izvjestiteljica za financiranje i nadzor Međutim, mi znamo da u vijeću jednostavno nisu dovoljno uznapredovali niti i znamo da naš proračun nije jasan još uvijek. Stoga vas danas vrlo izravno pitam kada će doći jedna prelazna regulacija. Nama treba taj transition rule, ti tranzicijski prelazni periodi. I koliko dugo će ti propisi onda ta tranzicijska pravila biti na snazi. Jer ja mislim da ćemo morati paralelno s tim nastaviti s radom. Ako najme želimo realistično procijeniti stanje, moći ćemo samo konstatirati da novi ZPP ne može prije 2020. ako ne i kasnije početi. I riječ je o tome da onda naši seljaci mogu nešto planirati. Prema tome, do kad će tražiti do kad će trajati taj prelazni režim, prelazne pravila, a onda je pitanje kako ćemo od compliance da rules do, doći. Zatim nas zanima još nešto, jako nas zanima pitanje transporta živih stoke kroz Europu, zatim nas zanima posljedice Mercosur sporazuma po Europu, zatim pitanje recimo e, općenito tog uvoza e, životinja i posebno stoke iz Brazila. Mislim da je riječ ovdje o onim plemenitim životinjama i plemenitim dijelovima mesa koji će se uvoziti iz Brazila u ogromnom postotku i to naravno izaziva posebno u mojoj zemlji velike rasprave i žestoke i žučne rasprave jer se ljudi s pravom boje. Hvala lijepo. A sada kolega Hojsling. Evo, lijepo da ste nam se pridružili povjereniče, jako lijepo, ali mislim doista bi trebali preraditi ovaj nacrt eh, reforme ZPP-a. Vi znate da postoje onaj prijedlog, onda imamo recimo savjet sveučilišnih e, vijeća koji nam savjetuju drastična smanjenja jer imamo pojačane posljedice klimatskih promjena, i oni nam govore da će biti još gore enormnom brzinom. A međutim u vašem nacrtu se ništa bitno ne mijenja, sve ide ona kako je bilo, iste se površine obrađuju istim intenzitetom i stoga mislim da ova politika koju vi zastupate više jednostavno nije adekvatna našem vremenu. Mislim da trebate čitav prijedlog o ZPP-a kao reformiranog povući i da idemo na novi a onda na sve ostalo sad došao još e, sporazum Mercosura. Prije tri mjeseca smo rekli neće to biti valjda tako strašno, a sad je napis, ispalo puno gore nego što smo mi kad mogli misliti. A sad kaže, sad su došle i stope za piletinu, pa onda govorite da nije strašno i za govedinu 99 tisuća tona. Pa sad imamo s Kanadom dogovor, pa sa SAD-om za 30 tisuća tona. Što znači da ćemo nakon tih silnih tisuća tona govedine koje uvozimo prema tim ugovorima, jednostavno uništiti kompletnu proizvodnju i uzgoj recimo prvenstveno goveda, onda čitave stoke u Europskoj uniji. A onda recimo vi u tom ugovoru uopće ne spominjete ono ilegalno deforestaciju u Brazilu. Vi kažete prema tom ugovoru ma nema ilegalnog skidanja drveta i u Brazilu. A znate da je to glupo, za toga ima. Znate šta je rekao Kalkenau prekjučer? Rekao je da se, upozorio nas je njihov čovjek da nas dakle podržimo dalje od njihove politike, a s takvim čovjekom, takvom Vladom Brazila vi sklapate ugovor. Mislim da je to skandalozno. I onda ako sad branite to sve što ste napravili, kažete da je to pozitivno, pa ste rekli da nakon tog Mercosura mi možemo više čokolade izvoziti evropske u Brazil po tom ugovoru. Ma šta imaju naši seljaci od toga? Ništa. Mi smo žrtve jedne politike koju vidimo. A poljoprivreda se ovdje stvarno rasprodaje, poklanja i uništava. I ako nam kažete da je ovo sve jako dobro što ste nam govorili, mi samo zanima zašto se onda jedna milijarda eura treba za to isplatiti, jer to se ne uklapa u vaše ostale argumente. Kolega David. Pa sam ujišćen, že mogu budu Hvala vam, evo rečeno mi je da vam se mogu obratiti češkim jezikom, pa ću to i učiniti. Europska poljoprivredna politika je dovela do rasta nejednakosti i do pada proizvodnje. Poljoprivreda i ruralni razvoj su u slijepoj ulici. Poljoprivredna roba je, ima stratešku vrijednost za države. Riječ je o nacionalnoj sigurnosti i socijalnom razvoju na selu. Grčka, Italija, i Latvija su zemlje u kojima sam vidio sela koja su jednostavno izumrla i tamo se zemlja gotovo više uopće ne obrađuje. Nije pretvorena ni u šume, ni u pašnjake, jednostavno je prekriven, teren je prekriven korovom. U 30 godina u Češkoj vidjeli smo da je došlo do pada zaposlenosti u sektoru poljoprivrede. Dijelom je to i posljedica povećanja produktivnosti, ali i propasti uzgoja, sektora uzgoja stoke. Vidjeli smo degradaciju tla, vidjeli smo sve veću pojavu suša. U tijeku je iracionalni pristup koji vidimo u ruralnoj ekonomiji. Sporazum poput ovoga sa Mercosurom također će biti negativan. Vidimo što se do sad dogodilo i zato smo kritični i nećemo prihvatiti promjene koje će pogoršati našu situaciju. Nemam pitanja. Hvala na kraju kolegica McIntyre. Hvala vam. Povjereniče, hvala što ste danas s nama. Evo, ja sam se sada ovdje premjestila. Doista mi je bilo zadovoljstvo raditi s vama tijekom posljednjeg e, saziva. Mislim da smo postignuli neke dobre rezultate. Spomenuli ste neke od njih danas. Uvijek sam se zalagala za mala poljoprivredna gospodarstva i poljoprivrednike. Doista sam bila, pošto, e, ponosna na direktivu o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Mislim da je to doista bio dobar korak naprijed. Uglavnom poljoprivrednici imaju dakle gospodarstva sa malom aktivnošću i trpe veliki administrativni teret. Marže su u poljoprivredi male, a troškovi doista prijete preživljavanju ovih malih poljoprivrednih gospodarstava. Tehnološki napredak u poljoprivredi može učiniti poljoprivredu produktivnijom i održivijom. Mislim da bismo u tome trebali biti svjetski lider, dakle, inovacije, održivost. Međutim, moramo se osigurati da je dobrobit koja iz toga proizlazi na raspolaganju svim našim poljoprivrednicima, bilo da su oni mali ili veliki, konvencionalni, organski i tako dalje. Agritek rješenja trebaju pomoći malim poljoprivrednicima, tako i onim velikim. Dakle, moje pitanje je na koji način možemo postići napredak u tehnologiji u poljoprivredi? Kako bismo dakle dobili održivu poljoprivredu? Na koji način postići ovdje napredak e, u cijeloj Europi tijekom idućeg razdoblja? Hvala vam. Zastupnik Flanagan, izvolite. Hvala vam što ste danas e, s nama. Vi ste predvidjeli da me neće biti u ovom sazivu, Ja vidite da sam ipak ovdje i sigurno vam nije drago što me vidite. U lipnju ste najavili paket kompenzacijskih mjera za irske proizvođačke govedine. Rečeno nam je e, sve, dobit ćete sve što želite ukoliko se ne budete doticali Brexita. 15 milijuna eura novca poreznih obveznika. Smanjenje proizvodnje je bila također jedna od opcija. To je ono zašto se zalagala irska vlada. Dakle, govorimo o proizvodnji govedine na trajnim pašnjacima. Borimo se, dakle, brinemo se o zdravlju životinja i tako dalje. Potom smo čuli najavu da je komisija potpisala sporazum eh, s Mercosurom, govorimo 99 tisuća tona govedine koja je sve samo neodrživo proizvedena. Potom vidimo ovdje Borisa Johnsona na čelu konzervativaca, a u četvrtak odlazi sve nizbrdo, on će na kraju postati premijer Ujedinjene kraljevine. Kao što znate, mi izvozimo 250 tisuća tona govedine u Ujedinjenu kraljevinu. U slučaju Brexita bez sporazuma naš, pred našim poljoprivrednicima propasti. propast. Dakle, u trenutku kada ćemo možda izgubiti pristup najvažnijem tržištu, Dakle, vi to prihvaćate, e, predvidjeli ste novac za Irsku, naši proizvođači govedine su pod velikim pritiskom. Kako uopće možete uzimati u obzir potpisivanje ovakvog sporazuma? Objasnite zašto nudite ovaj novac Irskoj jednog tjedna, a potom idućeg tjedna Najavljujete propast, dakle objasnite zašto to radite jer ja to ne mogu nikako shvatiti. Hvala lijepo. Time smo onda zapravo završili ovu rundu pitanja koje su postavili koordinatori naših klubova. Sada će povjerenik odgovoriti na njihova pitanja. Ja bih predložio da to onako i kako može u pet minuta odgovori jer imamo strahovito puno još pitanja. Međutim, vidite i vi novi kolege ovdje sve živahno se sve događa. Mislim da je povjerenik naša prijatelja za cijeli život. Ovdje stekao prijatelje za cijeli život što smo učinili iz svih ovih komentara. Izvolite povjereniče. Hvala vam. Hvala koordinatorima na ovim pitanjima i komentarima. Povezao bih ove komentare vezane uz politiku i novac. Mislim da bismo svi htjeli veću stabilnost i sigurnost za naše poljoprivrednike. Bilo bi dobro da se u tom smislu složimo oko e, idućeg dakle, programskog financijskog razdoblja. Trebali bismo tu uložiti dodatni napor kao što smo to napravili u prošlosti jer ukoliko postoji politička volja onda ćemo brže postići svoj cilj. To možemo napraviti, dakle, kada, ukoliko budemo imali na umu kakva je situacija sa proračunom i ZPP-om. Dakle, kada govorite o ovom prijelaznom režimu, odnosno prijelaznim pravilima, mi smo na to spremni, ukoliko se za to pokaže potreba, ali potrebno je još neko vrijeme da bismo sredili stvari tijekom eh, jeseni. Dakle, jednako se odnosi na rad ovdje i na rad u vijeću. Mi ćemo nastojati otići koliko god daleko budemo mogli, onda ćemo se na to vratiti na jesen. Ali ono što poljoprivrednici žele i što vi zasigurno želite jest dakle da e, naši poljoprivrednici nastave primati e, novac bez obzira na ove eventualne dogovore. Dakle, kada govorimo o prihodima poljoprivrednih gospodarstava, oni ne smiju dakle biti taoci ove situacije. Gospodin e, gospodine Hausling, e, neću povući prijedlog, mislim da vas to ne iznenađuje. Ali što se tiče ovoga što bismo trebali napraviti s prijedlogom, mislim da se svi slažemo kada govorimo o potrebi veće ambicije, kada je riječ o ispunjavanju klimatskih ciljeva. Tu stvari treba udvostručiti i sigurna sam da se slažete. Međutim, trebamo sagledati novi kontekst, novu potražnju koja dolazi iz društva, vezana je uz naš sektor i na ulogu koju trebamo održati, dakle, bilo da je riječ o energetskoj učinkovitosti i tako dalje, treba napraviti dakle konkretan doprinos, ne samo dakle govoriti o stvarima koje valja poduzeti kao što smo to možda činili u prethodnom razdoblju. Otvoreni smo za prijedloge, bilo novih, bilo starih članova ovog odbora da dobijemo dakle praktični i pragmatični program kojim ćemo lakše ostvariti svoje ciljeve, dakle kada je riječ o poljoprivredi i ispinjavanju klimatskih ciljeva. Pitanje vezano uz Merkosur, ili li riječ o pozitivnom pomaku tu će biti različitih gledišta. Biće sporazuma koje je teško braniti, biće će sporazuma koje je lakše braniti, ali iz mandata koji su vijeće i parlament dali komisiji, mi smo tu utvrdili dakle, koje su to osjetljiva područja, dakle perad, govedina i tako dalje. Govorimo o potpunoj liberalizaciji, maslinovo ulje, vino, alkoholna pića, zaštitili smo ove geografske oznake porijekla. Mislim da je ishod dobar, ali imamo izazov u drugim područjima. Pokušavamo to riješiti, dakle bavimo se količinama. E, pokušavamo dakle utjecati na ova tranzicijska razdoblja kako bismo ljudima dali priliku da se prilagode. Ali ne čujem e, komentare vezane uz pozitivne ishode, dakle sporazuma sa Južnom Korujom, Korejom, Japanom i tako dalje. Govorimo o 65 tisuća tona, dakle, robe koja dolazi iz Japana. Govorimo o 40 tisuća tona proizvoda iz Meksika, dakle, dovršit ćemo to pitanje iduće godine, to je pozitivan razvoj događaja za naše poljoprivrednike. Potom razgovori sa Kinom, dakle, to je važno tržište za nas, to je povezano i sa političkim pitanjima. Neke od naših zadevanja članica su tu imale više uspjeha, neke manje. Znate da Kina ne priznaje Evropsku uniju kao jedinstvenu cijelinu, ona tu bira svoje partnere. Francuska, Nizozemska su se nedavno otvorile Kini. Imamo desetke milijuna tona deficita kada je riječ o trgovini proteinima. Dobivaju sada to iz Južne Amerike. Mi imamo visoko kvalitetne proizvode i tu se za nas pruža prilika dakle, za nove tržišne uspjehe. Ravnoteža na tržištu govedine, neki od vas su je spomenuli. Govorimo o 105 tisuća tona, dakle, koje će se odmah naći na tržištu u iduće dvije godine i tu ćemo moći, dakle, unijeti nove mjere prilagodbe vezane uz ovih 99 tisuća tona koje smo spomenuli. Govorimo o razdoblju od više manje 8 godina. Dakle, govorimo o velikom obimu proizvoda koji dolaze iz zemalja Merkosura, dakle 270 tisuća tona. Riječ je o robi koja se podrobno kontrolira. A imamo i situaciju, primjerice sa Irskom, Dakle, niti e, u jedna tona te govedine nije došla na to tržište i jednako važi za neke druge zemlje članice. Ja mislim da u ovoj analizi da se treba oslanjati na činjenice. Da je ovaj sporozum negativan, kako su ga neki od vas opisali, ja ga zasigurno nikad ne bi potpisao. Ali imamo dakle ovu jednu milijardu u paketu, gospodin Hausling. To je za slučaj da dođe do narušavanja tržišta, a to se ne mora dogoditi. Dakle, imamo sada ovaj eh, financijski zaštitni mehanizam koji će to spriječiti. Imamo i sigurnosnu klauzulu koju je predložila Francuska. za carinske kvote. Dakle, satima smo vam objašnjavali što se nalazi u ovom paketu za irsku govedinu, koliko niste razumjeli, onda vi imate problem s time. Recite poljoprivrednicima da se zato ne prijavljuju ukoliko to vaši birači žele tako, ali vi ste to krivo predstavili, jednu dobru vijest i to je nešto što je proizvođačima govedine doista strašno potrebno. Evo, danas ste jedan snažni zalagatelj zaštite okoliša. Eh, Hvala lijepo na ovom <clears throat> prvoj rundi odgovora. Kolegice i kolege, imam 34 pitanja, dakle 34 vas se javilo za riječ da bi pitalo nešto povjerenika. Mogu li sad zatvoriti taj popis, zaključiti? Dobro, mogu. I onda krećemo sa pitanjima i stvarno vas molim da ostanemo na jednoj minuti. Prvo kolega Kasi. Thank you. Um, Hvala lijepo. Povjereniče, nikad nisam podcjenjivao vaš intelekt ili vaš uh, osjećaj za vašu vokaciju. Da pače, 2016. kad ste bili u čitavoj Europi na naslovnicama, kad su svi u Europi pisali o tome da će Hogan skinuti govedinu iz jelovnika zahvaljujući Merkosurovom e, Merkosurovom dilu, sporazumu, ja sam rekao da se to neće dogoditi da će se naši stočari zaštititi, to sam rekao svim udruženjima stočarima i to zapravo sam ih tješio, ali na kraju se dogodilo upravo ono čega su se bojali. Jer vidite, ljudi ne žele financijski paket i kompenzaciju, oni žele nastaviti proizvoditi ono što rade. Jer napokon oni proizvode po najvišim standardima na svijetu i prave najbolju govedinu, uzgajaju najbolju piletinu, barem kad govorimo o Irskoj. I oni žele to dalje raditi. A zatim, pitanje deforestacije u zemljama Merkosura. Ali u kojoj mjeri ima recimo smisla ekološki gledano da transportirate stotine tisuća tona govedine iz jednog kraja svijeta na potpuno drugi kraj svijeta, da tamo ljudi prestanu održivu govedinu održivo uzgajati da bi ovu koja se tako transportirala konzumirali. Hvala lijepa. Koji to ima smisla? Hvala, ali molim vas ostanite na jednoj minuti, jer ako bi ovako nastavili, onda bi nas to jedan sat i više e, trajalo da posjetim pitanje. Kolegica Avram. Hvala da ste nam došli bojim se da moram ja izraziti brige i pridružiti se kolegama glede negativnih posljedica sporazuma Mercosur sa Mercosur zemljama po poljoprivredu Europskoj uniji, to posebno nekih zemalja među koje spada Rumunjska i vaša Irska. Jer nakon dva desetljeća nema još uvijek nije napravljena procjena učinka tog sporazuma. Ali imate, da kažemo, tu sigurnosnu mrežu za jednu prvu red amortizacije i kompenzacija od milijarde eura. Dakle, znate i sami da je mnoge stvari mogu otići u krivo. Pa onda molim vas, možete li vi jasno reći e, odakle će doći taj novac za tih milijardu eura i opće zašto predviđate taj sigurnosnu mrežu za neke kompenzacije i nešto našim farmerima. A zatim, kako mislite da će preživjeti naši poljoprivrednici E, ovaj udar nove robe koja dolazi iz Mercosur zemalja povezano sa smanjenjem žestokog smanjenjem poljoprivrednog proračuna, izazovom klimatskih promjena s druge strane i potrebom da se prijeđe na zeleniju ekološku prirodu, e, e, poljoprivredu. Hvala lijepa kolega Andrije. Hvala. Dakle, Lijepo je da ste nam to sve iznijeli. Međutim, nije to baš nešto posebno umirujuće što ste govorili. Sve se mijenja, kao što znamo. A Mercosur nas kompletno uništava i znamo da će nam znatjerati da sve naše proizvodnje smanjimo i a vi o tome jako pozitivno govorite. Mislim da ne biste više trebali ti na službena putovanja, nego trebate otići u unutrašnjost države, a ne na onaj službeni protokolarni dio odbavljati. Mi smo bili u Matogrosu u unutrašnjosti zemlje i vidjeli smo stvari koje su potpuno drugačije od onog što vi pričate. I mislim da su ove zaštitne klauzule kojima govorite apsolutno nedovoljne. Sami ste ostalom sad govorili da bi jedna milijarda eura mogla i poremetiti tržišta. Dakle, imate čudno držanje. S jedne strane pa potpaljujete vatru, a s druge strane nastupate kao vatrogasac. Dakle, mislim da ovdje moramo jednu zajedničku zadaću regulirati, a vi to ne činite. Hvala lijepo, kolegica Pirk. Hvala lijepo i hvala povjereniku što je došao u naš odbor danas. Govorite o potrebi da ostanemo pozitivni i mislimo pozitivni. Dali ste nam divan uvodni govor Međutim, mislim da nisu naši poljoprivrednici baš tako mirni ni optimistični kad razmišljaju o uzgoju govedine primjerice ili piletine. Vidimo da se se kompletno udvostručila količina uvezenog tog mesa, a sad nakon Mercosura kud to ide. A s druge strane kad pogledamo trendove u potrošnji, vidimo da se oni smanjuju i ako stvarem e, uzmete u obzir podatke kopa seke, kopa koseke, onda vidite da je jako malo mesa se uspije uopće prodati. Prema tome, ne smijemo to, to moramo imati na umu. Pa šta onda čekate recimo i onda recimo od dijaloga o dobrobiti životinja koje ćete voditi sa zemljama Merkosura. Mislim, naši standardi su vrlo visoki, ali vrlo teško da oni to mogu pratiti. Da li nam možete barem reći otprilike šta očekujete od tih diskusija i kakav je tenor tih razgovora? Gospođa Hazenkamp, hvala lijepo. Mm, toplo je, toplo ovdje u Briselu. Danas treba, odnosno sutra treba biti 308 pa i više stupnjeva e, Celzija. Ali u Džedi, u Luci Džedi je vrlo toplo a tamo se nalazi brod sa 70 tisuća ovaca na brodu koji je isplovio i otišao i sa rumunjskim ovcama. I to je prvi brod takve e, veličine i prvi koji je krenuo u Perzijski zalev. E, životinje će umrijeti na brodu i to će umrijeti u velikim mukama, jer tamo nije samo 30 ni 38 stupanja Celzija, nego je unutrašnjosti tog broda sa svim tim tijelima ovaca najmanje 48 do 50 stupnjeva Celzija, ako nije i više. Prema tome, to je protivno svim evropskim zakonima i standardima. Pa sad moje pitanje kako to možete zapravo tolerirati? To je najokrutniji mogući transport životinja. A to je zapravo ona druga strana naših ugovora o slobodnoj trgovini. Jeste li sad spremni nešto učiniti za to i možete li recimo, hoćete pokrenuti postupak za kršenje evropskih ugovora protiv Rumunjske jer po tim uvjetima prevlače vozi te ovce? Evo, mene zanima VFO, proračun. Mi ne znamo što će se dogoditi s proračunom. Ne sviđa nam se što će se srezati sredstva za ruralni razvoj. I ja Osobno e, se zalažem za stajalište Europskog parlamenta kad je riječ o proračunu. Što se tiče Brexita, situacija nije dobra. Boris Johnson postaje novi lider, tako da to ne doprinosi poboljšanju. Što se tiče sporazuma e, o slobodnoj trgovini, e, moramo imati načelo ekvivalentnosti, ali to možda nije dovoljno za ove sporazume. Moramo imati reciprocitet. Imamo različite modele proizvodnje i e, to utječe na sektor i upravo iz tog razloga proizlazi zabrinutost. I na kraju, što se tiče e, maslinovog ulja, iz Španjolske. Zanima me kako će e, se provesti ovaj sporazum što se tiče maslinovog ulja iz Španjolske. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegica uh, uh, Prvo hvala povjereniku da je s nama. A koliko sam shvatila, vi se u budućnosti kanite kandidirati za povjerenika za trgovinu, jer kao što vidim, uh, vi ste barem tijekom ovog mandata uvijek trgovačku, trgovinsku politiku stavljali uvijek u prvi plan, a poljoprivredu malo i zanemarivali. A zatim druga stvar, vi očito ste imali neki dogovor sa Ursulom von der Leyen, jer Ursula von der Leyen je rekla ni riječi o poljoprivrednoj politici, a to je bilo jako teško, te tužno za nas. I sad ne znam u kojoj mjeri ste vi to s njom uopće imali kontakta, možda i vi niste jednostavno dali dovoljno informacija pa nije spominjala poljoprivredno. Pa me sad zanima od vas da nam kažete koje je opće stajalište gospođe Ursule von der Leyen glede poljoprivrede. I sad na kraju nešto o Mercosur sporazumu. Mislim da je, mislim mi gledamo vrlo negativno na Mercosur sporazum, zato što to i direktno dovodi pod pritisak kao što su njemački, ali i druge evropske poljoprivrednici. Ali s druge strane, neki, u nekim drugim situacijama kad drugi poljoprivrednici stradavaju, onda se nismo tako zabrinuli. To ne možemo prihvatiti. Jer mi moramo podnijeti odgovornost za cijelu poljoprivredu čitave Evropske unije za sve zemlje i ne možemo tu ništa odvajati. A za meni je jako, jako gorko kad vidim koliko smo žestoki kod Merkosura, a kod drugih stvari nismo. Hvala kolega Olekas. Hvala. Hvala povjereniče što ste došli na sastanak našeg odbora. Ja sam mla, novi član u ovom odboru pa onda možda i nemam e, toliko stvari koje još mogu kritizirati glede vaših aktivnosti kao mnogi drugi koji su duže to. Ali da krenemo, mislim, slažem se s tim da se poljoprivredni sektor treba reformirati, da hrana mora biti sigurnija i zdravija. Ali mislim da je potrebno osigurati poštenu tržišno natjecanje, poštenu konkurenciju. A mi znamo da unutar Europske unije nemamo poštenu konkurenciju među zemljama. Ja ovdje sad mislim prvenstveno na izravno plaćanje koje vam je poznato. Recimo, baltički poljoprivrednici imaju jako, jako mala plaćanja koje dobivaju. Stoga ne možemo govoriti o poštenoj konkurenciji. I pridružio bih se onima koji su govorili o financijskim perspektivama. Mi moramo razriješiti to pitanje vezano za nejednaka plaćanja. Kolegica Katajn. Hvala lijepo. Hvala. on što se tiče sporazuma s Mercosurem, dakle, obećano je da će se dati sredstva regijama koje će, e, neće dobro proći zbog ovoga. Dakle, to je jedna milijarda eura koja je osigurana za takve situacije. Je li to samo za poljoprivredni sektor ili je to za općenito za krizu? i kako ćemo dijeliti taj novac, koji će biti načelo podjele tog novca, jer taj dodatni novac treba rezervirati od ovog trenutka kako bi naši proizvođači mogli preživjeti u ovoj situaciji e, sve veće konkurentnosti, sve veće konkurencije zapravo. Ovaj put imamo vremena e, dok se ratificira taj E, sporazum. I isto tako što se tiče zakonodavstva, koliko će nam trebati da provedemo ZPP, e, koliko godinu ili dvije? Um, kolega Savamar, a sad vama. Lijepo da vas vidimo među nama. E, jake kao i uvijek, baš onakvi kakvi ste uvijek bili. Ali proteklih pet godina sam zapravo bio i u odboru za proračun, pa moram tu neke stvari povezati i iznijeti. Jer vidimo da je u proračunu za poljoprivredu bilo drastičnih smanjivanja. Međutim, mene se zanima da čujem vaše mišljenje o ovom što se meni čini da je tako. Dakle, ima jako puno dobrih argumenata koji govore u korist e, smanjenja proizvodnje goveda i tako dalje. Prva stvar je sigurno zaštita klime jer ako smo ozbiljni da sada naše poljoprivrednike kad ih, da ih guramo na prvu crtu bojišnice u borbi za sprečavanje klimatskih i ružnih posljedica, onda smo ih de facto uništili jer mi ne možemo paralelno e, se brinuti i za zdravu i sigurnu proizvodnju hrane, a s druge strane paralelno ispunjati sve ove ekološke velike obaveze i to preko leđa naših poljoprivrednika. Dakle, te u dihotomiju valjamo imati na umu. Hvala kolegice McGuinness. Hvala. Hvala povjereniče. I, e, moram reći nešto reći u vezi Mercosura, ali tome ćemo i o budućnosti još puno govoriti. Međutim, zanima ali šta je sa trenutnom krizom u sektoru uzgoja gospoda. Vi znate koliko je irska situacija. Imamo užasno malu potražnju, pad potražnje. I prema tome, to, imate li kakav plan kako bi se bavili sa tim pitanjem? Jer recimo mi možemo govoriti o desetogodišnjim planovima, međutim mene zanima za poljoprivredne koje ja ovdje zastupam, što kanite sada učiniti u toj groznoj krizi sa govedima i nestašici potražnje? Hvala kolega Amaro. Hvala. Imam ja pitanje. U mojoj zemlji kažu ili jedno ili drugo. Dakle, govori se o tome da ako nešto ne može proći, onda idu strateške alternative. Međutim, ako imamo, ako se tako duboko zadiremo u ograničavanje proizvodnje nečega, mi zapravo zadiremo u suverenost tih država. A znamo da je to jako teško s obzirom da mi moramo se pobrinuti za sigurnost opskrbe hrane i osim toga ne bi bilo ni nepravedno toliko rezati poljoprivredni proračun kada ovisimo tim poljoprivrednicima definitivno. A sad o Mercosur ugovoru, vi tu spominjete tu čuvenu milijardu eura. Mislim da nam treba prvenstveno jedna jasna analiza po sektoru i po zemlji članici kako bi znali e, koga će koliko šta pogoditi da bi znali točno moguće posljedice tog Mercosur ugovora, iako nije izrađena procjena učinka. Hvala lijepo kolega, kolegice Francuska. Hvala lijepo. I ja bih e, volila voljela govoriti o Mercosur sporazumu i ovdje izraziti duboku zabrinutost e, i u ime francuskih poljoprivrednika. I sad me zanima kako mi možemo smiriti i razbiti brige naših poljoprivrednika, uzgajivača šećerne repice primjerice ili uzgajivača govedine ili piletine prvenstveno. Vi ste govorili o različitim temama i govorili ste o mogućnostima kako pomoći kod eventualne destabilizacije tržišta. Mene sad zanima kako možemo što prije djelovati jer je na mnogim sektorima i tržištima već kriza nastupila. Sjetite samo šta je bilo sa rižom prije nekog vremena. Dakle, sad me zanima recimo kod Mercosura, a taj sporazum je napokon spo, potpisan nakon toliko, toliko pregovora i sad imamo, mislim da se s pravom brinemo koje nam vi možete dati garancije povjereniče da se taj sporazum neće uništiti naše poljoprivrednike. I osim toga molim vas da pritom ne nudite nekakve prijelazna posebna rješenja. Hvala kolegice Mofla. Hvala. Ja apsolutno razumijem i dijelim zabrinutost glede Mercosura. I sad vas pitam sljedeće, gledajte, s jedne strane tražimo sve više zaštite životinje i zaštite okoliša unutar Europske unije. Stalno su nam standardi sve gori, sve više i sve jače A kod naših trgovinskih sporazuma uopće ne gledamo na te standarde. Nije li to krivi put? Drugo, mi živimo vrlo nesigurnim, volatilnim vremenima. O Brexitu se već govorilo. Brexit će se odraziti na irske seljake prvenstveno, ali i na poljoprivrednike u čitavoj Europskoj uniji. Mi napokon živimo sa ZPP-om koji za nas i naše sve poljoprivrednike sad je velika nesigurnost kako će ići dalje sa reformiranjem ZPP-a, kako će živjeti. A s druge strane mi znamo da je zajednička poljoprivredna politika uvijek bila jedan važan stup, jedna važna noga i više od toga jedne zajedničke politike integriranja Europske unije i sad to nam je davalo sigurnost, suverenost. Mi smo imali sigurnost opskrbe hranom, a ujedno su i naši poljoprivrednici imali tu sigurnost. Prema tome ne smijemo to zaboraviti niti e, preskočiti. Kolegica, kolega Kalinovski, hvala lijepo. Štovani povjereniče, moje prvo pitanje. Kako ćete Šta ćete napraviti glede ove suše u mnogim zemljama Europske unije? Da li pratite posljedice tih suša katastrofalnih i kako vam se može pomoći poljoprivrednicima koji su pogođeni? Drugo pitanje odnosi se na govedinu i piletinu koju ćemo uvoziti prema ugovoru sa Mercosur državama iz tog kraja. Naravno da će tu biti problema u vezi s tim. Vi ste predvidjeli jednu milijardu eura u početku za jednu zaštitnu mrežu. Međutim, gubici koje će se dogoditi u zemljama članicama bi mogli, ne bi mogli, nego će najvjerojatnije prema procjenama debelo premašiti tu milijardu. Moji poljoprivrednici i uzgajači e, e, goveda imaju 15 odnosno 20% smanjenje svakog e, zake zarade prema tome sad sa ovim Mercosur uvozom kako je predviđen. Zatim mi imamo biogorivo koje se proizvodi u Europi i mislim da je i to smo biogorivo, recimo bili smanjili. To mislim da će se isto tematizirati bio, uzgoj biogoriva na račun ovoga što je potrebno hrane koje se sad opet neće biti potrebna nakon uvoza iz Mercosura. E, gospodin Le Breton. Da, ja se jako brinem zbog Merkosura. Mislim da je strašno opasan za naše poljoprivrednike. Pokušali ste e, raspršiti naše brige, povjereniče, ali onda ste ipak spomenuli onu milijardu kao spremljenu u rezervi za sigurnosnu mreću, što znači da ste vi jako svjesni svih rizika koje Merkosur ugovor dogovori sa sobom. A onda ste rekli još i da ne može čovjek, ne može se na svim područjima očekivati da ćemo biti pobjednici pa mogu vam samo reći da ste vi kod Mercosur sporazuma žrtvovali goveda, uzgoj goveda i preradu goveđeg mesa što me definitivno šokiralo. Zatim, zanima me nešto u vezi ove suše koja pogađa dobar dio Europske unije, ali u Francusku katastrofalno već stanovito vrijeme. I mi smo vas molili da se možda i zatim evropske luke, zanima me da li ste spremni za e, sve ono što smo tražili u vezi evropskih luka. Gospođa Kiresek, ali nemamo mikrofon. A da, sad imamo. E, Pira Bakas. Da, povjereniče, ja sam nova zastupnica iz jednog vrlo udaljenog perifernog područja. Dakle, kao zastupnica iz Guadalupe Martinika e, me zanima da ova naša tri departmana, Martinik, Reunion i Guadalupe. I mi u ta tri departmana imamo adekvatne luke od, u koje su investirali više od 30 milijuna eura. E, mislim, imamo luke koje bi trebale biti predviđene da se dovrše do 2022. godine. Međutim, pitanje je šta će nakon tog datuma biti sa poljoprivrednicima na Martiniku, Guadalupeu i Reunion. Vi znate da mi tamo živimo od poljoprivrede, ribarstva i turizma. Stoga nam treba šećerna trstika, trebaju nam banane, to su jako važni proizvodi za nas. Imamo, malo, imamo problema sa onim malim, malim gospodarstvima jer mi kao jedno udaljeno područje Evropske unije imamo uglavnom minimalna i minijaturna dobra imanja koja ne mogu držati korak sa velikim e, gospodarstvima i velikim imanjima iz Europe, ostatka Unije. A zatim i posebno sa član, s obzirom na članak 349. ugovora o funkcioniranju Europske unije, treba osigurati da mi možemo funkcionirati kao udaljena regija i to sa našim poljoprivredom, da je treba očuvati. A danas naši poljoprivrednici ne mogu uopće izaći na kraj sa onim što E, se njima daje. Stoga na kraju moje pitanje što vi predlažete kako bi osigurali da poljoprivrednici u tim krajnje udaljenim e, regijama Europske unije mogu preživjeti. Gospođa Aguilar. Hvala vam. Gospodine povjereniče, dva pitanja. Vi govorite o milijardu eura. Mene zanima koji su zahtjevi koji poljoprivrednici trebaju zadovoljiti da bi dobili dio tog novca. Drugo pitanje, hoće li ovaj odbor mediteranske proizvode, riža, e, citrusne proizvode e, staviti u osjetljive proizvode, jer su većinom uključeni kontinentalni e, proizvodi, žitarice, šećer, dakle kontinentalna proizvodnja. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereniče, hvala što ste danas ovdje s nama. Ovo je prvi put e, da imamo priliku razgovarati s vama i nadam se da ćemo dobro surađivati parlament i komisija i nadam se da ćemo utvrditi koji su nam prioriteti. Nadamo se da možemo nastaviti sa reformom ZPP-a. Želimo biti učinkoviti, ali vidjeli smo da imamo jako puno izazova zato što u našim izbornim jedinicama imamo e, specifične zabrinutosti i želimo to riješiti. Posebice ja govorim o poljoprivredi i govorim o proračunu za ZPP. Neću imati pitanje nego komentar i nadam se da ćete prenijeti ovaj moj komentar onima koji e, su zainteresirani čuti. Ne možemo tražiti od poljoprivrednika da više rade za klimu, za okoliš i e, e, za konkurentnost, a e, u isto vrijeme mi režemo subvencije iz ZPP-a. Dakle, mi moramo osigurati da proračun ide korist onima koji su potrebiti kako bismo im pomogli u poljoprivredi, ali i vezano za sve ono što se odnosi na hranu i okoliš. Hvala vam. Povjereniče eh, Hoganu, hvala vam što uvijek surađujete sa Odborom za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ja predstavljam Bugarsku i Pučane u ovom odboru i mislim da novi ZPP ne treba razlikovati između istoka i zapada, sjevera i juga mora osigurati jednak odnos prema poljoprivrednicima. Moramo ubrzati konvergenciju izravnih plaćanja. Nešto je vrlo važno kad govorimo o ruralnim područjima. Prvo je tu riječ o vezanoj potpori. Dakle, to osigurava tradicionalnu proizvodnju, očuvanje tradicionalne proizvodnje i pomaže e, područjima u nepovoljnom položaju. Smatrate li da je dobro zadržati trenutačnu razinu vezane potpore? Drugo pitanje odnosi se na male poljoprivrednike i na mala poljoprivredna gospodarstva. Pojednostavljen sustav za male poljoprivrednike je korak u dobrom smjeru, ali što ćemo napraviti, što ćete napraviti kako biste osigurali da e, mali poljoprivrednici zadovolje okolišne ciljeve iz ZPP-a. Hoće li oni biti izuzeti od onih uvjeta koje je potrebno zadovoljiti? Oprostite, još ne znam sva imena. Gospođa Torele. Hvala vam e, gospodine predsjedatelju, hvala povjereniče što ste održali prezentaciju. E, dali ste i pozitivne i negativne aspekte. Ja sam e, nova zastupnica i moja pitanja odnose se na transparentnost u pregovorima sa Mercosurom. Jeste imali studiju o učinku? Jeste li je proveli? Ako ne, kad ćete je provesti? Čujemo da postoji milijarda eura kako ćemo osigurati ta sredstva za poljoprivrednike kojima oni budu trebali, kako ćemo definirati koji su to poljoprivrednici kojima treba namijeniti ta sredstva i odakle dolazi uopće taj novac. Druga tema. E, Boris Johnson postaje premijer Ujedinu kraljevine. 31.10. E, izaći će iz Europske unije ili ne. Što mislite? Što će se dogoditi e, s proračunom za 2020. ako se ne potpiše sporazum o povlačenju. Sljedeći govornik, gospodin Riči, gospođa Riči. Hvala Gospodine povjereniče što ste došli i što slušate naša pitanja. Ja sam nova zastupnica, tako da ja ne znam E, koja je pozadina ove vaše nekakve razmirice sa gospodinom Flaniganom? spominjao je golf. E, dakle, nova sam pa ne poznajem cijelu pozadinu. Mm, međutim, razočarana sam što nisam čula ništa o ruralnom razvoju od vas. Shvaćam da je ovaj odmor usmjeren na poljoprivredu, ali mene osobno zanima ruralni razvoj i zato sam se pridružila ovom odboru. Samo je moja kolegica Miller spomenula tu temu, nitko drugi. Imamo mm, smanjenje e, stanovništva u različitim regijama u Europi i ja zaista mislim da bi se ovaj odbor trebao pozabaviti i tim pitanjem. Hvala vam, kolegice. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče, drago mi je vidjeti vas ovdje. Evo ja sam ponovno u ovom odboru, neko vrijeme nisam bio, evo me opet. Razgovarali smo o škotskom, irskom viskiju, koji je viski bolji. Nećemo riješiti lako to pitanje, ali drago mi je što ćemo surađivati. E, gospođa Tolarez spomenula je 31.10. kao datum kada će Ujedinjena kraljevina izaći iz Europske unije. Već su imali tri datuma i nije se to dogodilo. Ja sam e, Škot i e, ponosan sam što mogu reći da je moj posao zaustaviti Brexit. Moramo zadržati integritet, E, naše poljoprivrede i ja mislim da je to ključno pitanje. Daću vam jedan konkretan e, prijedlog. Mi moramo riješiti problem pogrešnih informacija na poljoprivredu, trgovinu, posebice u svjetlu Brexita. Dakle, pogrešne informacije. E, to moramo riješiti. E, posebice pogrešne informacije vezane za sporazume o slobodnoj trgovini. Kad bismo riješili taj problem, e, puno bismo pomogli svima ovdje. Hvala, gospodin Rope. Gospodine predsjedniče, povjereniče, prije pet godina kad ste bili kandidat E, ja sam vas pitao vezano za izravna plaćanja. I vi ste rekli da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da riješite taj problem, to pitanje. Međutim, to pitanje još nije riješeno. U nekim zemljama izravna plaćanja iznose tek 65 do 70 posto e, u odnosu na izravna plaćanja u drugim e, državama članicama. Dakle, prije nego što riješimo to pitanje, podijelit će se Europa na stare i nove članice Europske unije. E, poljoprivrednici će se podijeliti na prvorazredne i drugorazredne. Tako da mene doista zanima kad će se konačno riješiti to pitanje. U prethodnom e, sazivu govorili smo o cijeni. Ponekad je kupovna cijena za poljoprivrednike niža. Kako ćemo zaštititi poljoprivrednike koji proizvode sirovine? Gospodin Jar, izvolite. Hvala vam. Imam pitanje o Merkosuru. Vi ste rekli da treba poštovati europske standarde kad se roba uvozi u Europsku uniju. Ja sam siguran da ste vi dobro namjerni, ali vrlo mi je teško e, vjerovati u to da ćete uspjeti provesti kontrole. Jer zemlje Merkosura jednostavno ne provode takav nadzor, takve kontrole. Koji je plan za tranziciju ZPP-a? To je novac iz prvog i drugog stupa i doista moramo zaštititi poljoprivrednike i poljoprivredne zajednice. Hvala gospodin Buda. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, doista me zabrinjava budućnost europskih poljoprivrednika. Nisu samo poljoprivrednici suočeni s problemima. Mnoge politike se mijenjaju na razini Europske unije. Kako možemo tražiti od poljoprivrednika da e, učine više sa manje novca od Europske unije? Imamo različite razine subvencija na istoku i na zapadu Europske unije. A stvarnost je ta da poljoprivrednici trebaju biti plaćeni za svoj posao. Što se tiče Merkosura, ja sam siguran da vi smatrate da je ovo dobar sporazum. Međutim, ovdje imam mišljenje dionika koji su zabrinuti zbog robe koja će dolaziti iz zemalja e, Mercosura e, koja neće poštovati standarde Europske unije. Gospodin Đaruso. Dobar dan. Tri pitanja. Zemlje Mercosura se zalažu da će poboljšati svoje radne i ostale standarde, ali kako ćemo nadzirati taj e, napredak, zato što poglavlje o održivom razvoju govori o suspenziji sporazuma ukoliko se ne budu poštovali visoki standardi. Brazilski predsjednik Bolsonaro je odlučio odobriti 150 novih pesticida. Kako ćemo upravljati uvozom dakle, iz zemalja koje koriste ove pesticide, na pesticide, na koji način će se dakle, e, vršiti nadzor? predvidjeli smo jednu milijardu eura za mjere za zaštitu poljoprivrednika. Pa me zanima na koji način će se on ovaj iznos e, isplaćivati. Hvala. Dank, kolege Bito. Merci, Monsieur le Président. Euh, euh, le commissaire le, le sujet aussi central qu'est l'agriculture. Je suis partagé entre déception et inquiétude. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin povjerenik eh, je govorio o eh, poljoprivredi. Ja sam ga slušao i pitao sam se što on misli, čemu služi poljoprivreda, eh, nahraniti ljude, pokriti potrebe građana poljoprivreda mora biti u srži e, društvene rasprave. Uzmimo za primjer pesticide. Postoji očigledna poveznica između pesticida i zdravlja. Moramo pomoći poljoprivredi e, u tranziciji, tranziciji prema budućnosti bez pesticida. E, za bioraznolikost poljoprivreda je jako bitna. Dolazi do kolapsa bioraznolikosti zbog poljoprivrede. Moramo pomoći poljoprivrednicima da očuvaju bioraznolikost, zato što je bioraznolikost u interesu poljoprivrednika. Što se tiče klime, emisija stakleničkih plinova. Za to možemo kriviti opet poljoprivredu. Možemo poljoprivredu okriviti i za suše. Međutim, poljoprivreda je i rješenje za klimatske promjene, za suzbijanje klimatskih promjena. Ako poljoprivredu stavimo u srž javne rasprave, onda možemo osnažiti ulogu poljoprivrednika, pomoći okolišu i potrošačima. A onda možemo ispregovarati dodatan proračun kako bismo pomogli evropskim poljoprivrednicima. Molim vas poštujte vremensko ograničenje gospodin Vina. Ja sam isto tako novi e, zastupnik. Ja sam ovdje zbog klimatske krize. Ja sam organski poljoprivrednik, bavim se organskom poljoprivredom i ja sam vrlo razočaran ovim prvim e, sastankom. E, razočarana sam, riječ je o plaćanjima, nekakvim kozmetičkim promjenama, dakle uopće se ne govori o onim pravim temama. morate imati visoko kvalitetno tržište mesa. E, ono mora biti održivo, regionalno. Vi sada želite renacionalizirati e, poljoprivredu. Kako ćete u tom slučaju nadgledati države članice jer nemamo pouzdane indikatore? Primjerice, u prvom stupu e, imate velika poljoprivredna e, stočarska imanja, imate e, smanjenje, emisija i tako dalje. To spada u prvi stup. I ja mislim da moramo bolje razmisliti o svemu ovome i da ovaj parlamentarni saziv treba iskoristiti u tu svrhu. Jer u protivnom ćemo biti u problemu. Hvala vam, gospodin Rajsen. Zahvaljujem povjereniku što je danas ovdje s nama. Znam da ste htjeli učiniti pravila o ozelenjivanju fleksibilnijima. Hoćemo li ponovno dobiti svoju dozu fleksibilnosti, jer mislim da će to biti e, zahtjev. Ja sam razgovarao o tome sa uzgajivačima voća koji su bili pogođeni e, embargom i e, s Rusijom i moje pitanje je koje ćete mjere poduzeti kako biste osigurali da pomognemo uzgajivačima voća. Što se tiče Merkosura, dijelim sve ove zabrinutosti koje su ovdje izražene Imali smo pregovore o trgovini, ali imamo jako puno upitnika koji se odnose na sanitarna pitanja, higijenske e, e, uvjete na zdravlje, dobrobit životinja i tako dalje. Gospođo Schmidbauer, hvala vam gospodine predsjedniče, hvala povjereniče što ste nam posvetili toliko puno vremena. Ja sam nova zastupnica iz Austrije. Naši poljoprivrednici su dosta zabrinuti. I sama sam poljoprivrednica, aktivna poljoprivrednica i e, svjesna sam svih izazova. Potrošači nas stalno podsjećaju na svoja očekivanja. U drugim dijelovima svijeta standardi su puno niži. Našim poljoprivrednicima je jako teško e, shvatiti kako će se sve ovo odvijati. Možemo li imati studiju učinkovitosti e, na razini država članica vezano za ovaj Merkosur, pa onda na temelju toga jednostavno rasuditi, vidjeti e, to učiniti. E, to se treba odnositi na standarde, na održivost, na dobrobit životinja. To je vrlo bitno za poljoprivrednike, ali isto tako i za potrošače. Gospodin e, Busman, izvolite. Gospodin Bušman. Imamo 11 godina da spriječimo kolaps e, našeg okoliša. Dakle, mladi ljudi prosvjeduju. Međutim, čini mi se da niste toliko e, zabrinuti zbog klimatskih problema s kojima smo suočeni. 700 tisuća hektara je e, deforestirano u samo godini dana i plan je da se deforestira još veća površina prašume. Naravno, ova površina bi se iskoristila za prehranu životinje. Što se tiče metana, on je pet puta štetniji e, za atmosferu nego CO2. 340 nevladinih organizacija zatražilo je da se zamrzne sporazum sa Mercosurom. Postavljaju se e, i pitanja ljudskih prava, koja svakako moramo izanalizirati. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, hvala povjereniče na vašoj prezentaciji. Ja sam e, nova članica e, ovog odbora. E, ja se nadam da ćemo biti i punopravni članovi ovog odbora. Što se tiče integriranosti sektora hrane u Irskoj, koje zaštitne mjere su poduzete e, za to da Brexit ne utječe na tržište u Irskoj i da ne dođe do e, dakle, bacanja hrane i prehrambenih proizvoda. Što se tiče Merkosura i drugi su izrazili svoju zabrinutost vezano za okoliš. Ja vam samo želim reći da jedan kilogram e, govedine E, proizvede 16 kg CO2, a u Argentini e, e, još više. Dakle, što će učiniti Europska unija? Hoće li poduzeti nešto vezano za globalno zatopljenje? Hvala lijepo. Došli smo do kraja našeg popisa govornika ukupno smo imali 33 govornika koji su postavljali pitanja, naš povjerenik je ovdje marljivo pisao, pisao, pisao, međutim, bit će vjerojatno teško odgovoriti na svako pitanje u detaljima, pogotovo zato što bismo trebali za deset minuta završiti ovu diskusiju. Povjereniče, imate riječ. I will do se od sebe. Prije svega sporazum eh, s Mercosurom neke od vas su iz zemalja koje su se zalagale za taj sporazum, zato što ste e, dosta dobili da kada je riječ o industrijskim i javnim nabavama. Dakle, to je još jedan aspekt tog sporazuma. Govorimo o Francuskoj, Njemačkoj drugim državama koje su podržale ovaj sporazum, poput Španjolske i Portugala. To su dakle teremo teže koje imamo u zavisnosti od sektora, ali dakako tu postoje izazovi u poljoprivredi. Na nama je da pokušamo ublažiti dakle ove ustupke kojim, za koje moramo posegnuti. Dakle, imate dakle e, pozitivne pomake koji se ostvaraju u određenim sektorima i sada zbog toga trpi poljoprivreda kada govorimo o određenim dakle, ustupcima, ali to je sporazum koji pokriva vrijednost od gotovo 90 milijardi eura, velik broj stanovnika i to je taj pregled koji moramo imati na umu kada govorimo o ovom sporazumu. Dakle, svaka država bi trebala napraviti svoju studiju učinka vezanu za pojedine sektore. To se radi sa sličnim sporazumima, ali ovo je... Kada pogledate primjerice carinske e, kvote, kojih sada, carinske, dakle prihode kojih sada više nema, govorimo o 4,5 milijarde prihoda, dakle, koje više nemamo. Poljoprivreda je ovdje dakle morala učiniti određene ustupke. 45 milijardi u robi, 3 milijarde uslugama, to je sve dio dogovora, dakle vaši premijeri. A koliko znam, gospodina Hauslinga, Zeleni će možda evo doći na vlast u Njemačkoj, vi ćete možda biti u tamošnjoj vladi, ja vam želim sve najbolje ukoliko želite, imat priliku glasovati protiv ovog sporazuma, evo. To će biti veliki izazov za vas i tu morate biti oprezni kod onoga što poželite. Jeste vi u Irskom parlamentu? Bilo bi dobro da se sada za promjenu koncentrirate na Brexit. Imate sedam članova. I imali ste svoju priliku. Sedmero vas je dakle u zastupničkom e, domu i mogli ste tu napraviti razliku, osigurati se da do Brexita ne dođe, kaže povjerenik. To su teška pitanja i spriječili biste ovu situaciju i zato se nadam da ćete uspjeti nagovoriti svoje kolege da nešto poduzmu i da ostanete svi zajedno u Europskoj uniji. 2004. 170 tisuća tona je bilo dakle, predmet pregovora i Brazil je to odbijao. Mi smo onda to smanjili. Pitanje gospođe McGuinness je relevantnije. Što ćemo danas učiniti sa uh, govedinom? Vi govorite pet godina, trebali, imali ste pet godina da raspravite o ovim pitanjima. Gospođa McGuinness je dobila više glasova od vas i trebali biste joj čestitati. Dakle, potrebno je staviti Brexit u kontekst rasprave o Mercosuru. htjeli ste da opravdam pitanja koja se tiču zaštite okoliša. Ukoliko e, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, ona će sklapati sporazume sa drugim e, državama. Koliko naprave sporazum sa Mercosuru, koji će biti dakle standardi proizvoda koji će dolaziti u Ujedinjenu kraljevinu? Hmm, to je ključno pitanje vezano uz osjetljive sektore koje ste spomenuli da postoje u Irskoj. trgovinski sporazum koji ćemo dakle imati sa Ujedinjenim kraljevinom ukoliko izađu iz Europske unije morat će se držati visokih standarda koje, koje primjenjujemo na području Europske unije. Dakle, standardi su ključno pitanje. Vaše države članice su te koje kontroliraju dakle, ove standarde. Dakle, vaše vlade tamošnje agencije su oni koji nadziru dakle potrebnu visinu standarda. Morate se obratiti vlastitim zemljama vezano uz ova pitanja. Gospodin Andriju je imao pravo, imali smo skandal od prije nekoliko godina vezan uz perad, dakle, riječ je o uvozu peradi u Francusku, tu je došlo do znatnog smanjenja uvoza, poboljšane su kontrole, tu smo surađivali sa Francuskom, Dakle, 100 tisuća tona mesa manje 2017. godine. Dakle, sustav kontrola je od izuzetne važnosti. Ali neću više to ponavljati. Niti jedan proizvod iz Merkosura ne dolazi na naše tržište da nije provjeren. A imali smo skandal s mesom prije dvije, tri godine. Danas je za poljoprivrednika izuzetno važno pitanje cijene govedine. A Europska unija se dogovorila da na raspolaganje stavi 100 milijuna eura za jednu državu članicu. I sve ostale države članice su podržale tu jednu državu članicu. I ja bih rekao hvala 27 morici koji su prepoznali problem Irske u tom sektoru. Niko nije glasao protiv te mjere. Dakle, pokazana je solidarnost sa teškom situacijom u Irskoj. E, dakle, ja doista cijenim to što se napravilo. Ali postoji ključno pitanje vezano uz reformu, dakle kako poslujemo u određenim e, osjetljivim sektorima. I na, državi, na državama članicama je da izrade planove, surađujemo sa Španjolskom na pitanjima vezanom uz citruse, je li to pitanje suše u određenim državama članicama? Imamo zahtjeve sedam država članicama, među njima je i Francuska, dakle da povećamo stope plaćanja na 70%. I sa na sve to blagonaklono gledamo, zato što znamo da je poljoprivrednicima novac, novac potreban kada se nalaze pod pritiskom i kada imaju povećane troškove. Postavili ste mi izravno pitanje vezano uz plaćanja u Francuskoj. Evo upravo se sada time bavimo i vrlo brzo ćemo donijeti odluku. Tu je još šest država članica koje se bave tim pitanjem, među njima je i Poljska. Vezano uz Rumunsku i pitanje zastupnice Hazenkamp, nisam upoznan s tom situacijom, ali to ćemo istražiti. Time se bavi povjerenik Andru Kjatis. E, nemam odgovarajuće informacije o tome jer to ne spada u moju nadležnost, ali čini mi se da je situacija dosta teška i bit će, uskoro ćemo za vas imati potpunu informaciju. Slažem se da je potrebno financirati ZPP. I mi smo tu s vama i pokušavamo to uspjeti, postići sa državama članicama, ali znate da <laughs> četiri države članice ne žele više uplaćivati e, svoj doprinos u proračun zbog Brexita i sad tu nedostaje novca. I ukoliko nema novca, onda ne možemo izrađivati prijedloge i financirati svoje programe. Premijeri žele više novca za pitanja sigurnosti, upravljanja migracijama, istraživanja i sve je to sjajno, ali tu nedostaje novca. I morat ćemo se pozabaviti time do kraja godine u suradnji sa parlamentom i vijećem i pokušati doći do najpovoljnijeg ishoda. Sasunica Neuhel. Ne mogu ja biti odgovoran za ono što je gospođa van der Leyen rekla u obraćanju parlamentu. A ona nije prvi predsjednik Europske komisije koji nije spomenuo poljoprivredu. Znam da je tako. Što se tiče vanjske konvergencije, to je važno pitanje za Baltičke zemlje i zemlje na istoku Europske unije. To je bilo važno pitanje reforme 2013. i proračuna za tu godinu. Govorili smo o e, financiranju od 50%, dakle to nije ovih 100% koji se traže, ali napravili smo korak naprijed i dakle preuzeli obavezu za 50%. Ukoliko bude novce, ukoliko se premijeri slože da je to odgovarajući način da dođu do jednakosti u plaćanju, onda se mogu složiti s tim prijedlogom. Ja to podržavam, podržavamo potpunu konvergenciju kada je riječ o plaćanjima u Europskoj uniji. E, države članice se bave na kriterijima, dakle agronomskim e, uvjetima, dakle cijena zemlje i dakle o svim kriterijima koji bi se mogli pojaviti. Ali ja to podržavam. Dakle, jednaka plaćanja u Europskoj uniji. Ali ja sam tek jedna osoba i to će se, o tome će se odlučivati u sklopu VFO-a. Mnogi od vas su, se spomenuli, su spomenuli onih jednu milijardu eura. To je prvi put da je dakle, za jedan sektor rezervirana ova svota u slučaju neravnoteže na tržištu. Imali smo dakle, određene posljedice na tržištu unatrag nekoliko godina kao posljedica ruskog embarga i potrošili smo 1,7 milijardi eura dakle, uz sva ona sredstva koja su bila osigurana za financijsko razdoblje od 2014. godine nadalje. To je e, najavljeno u suradnji sa predsjednikom Europske komisije kako bismo pokazali poljoprivrednicima da ukoliko iskažu zabrinutost da postoje dakle ove sigurnosne mreže. Dakle, ukoliko dođe do problema vezano uz ovih 99 tisuća tona na tržištu ili pak e, mesa peradi, da je postoji taj novac. Dakle, to je signal koji dolazi od Europske komisije da smo spremni, dakle, posegnuti za ovim novcem, dakle, ukoliko dođe do narušavanja tržišta. Ali tek u tom slučaju, a i tu su kriteriji koje smo u prošlosti koristili kada je riječ o upućivanju ovog novca. Aneš e, Šajrik je postavila pitanje vezano uz teletinu, dakle razlikovanje vezano uz proizvod od goveđeg mesa, moj odgovor je ne, potom koncesija za perad, onda imamo dakle potrošnju na europskom tržištu koja je značajna, to je određeni ustupak e, koji se napravio, njega nije lako bilo dati, dakle govorimo o konzumaciji govedine, velik rast e, potrošnje e, mesa peradi. Potom, dakle, prijelazna pravila koje sam već spomenuo, a mnogi među vama su se na njih e, referirali. Koliko svi zajedno radimo, možemo mnogo toga postići i ukoliko ne budemo postigli ritam, ritam koji je potreban, onda ćemo, ćemo njima moći zaštititi naše poljoprivrednike. Kad je riječ o novom prijedlogu ZPP-a, e dolazi do promjena u sektoralnim potporama, dakle u zajedničkim organizacijama tržišta, Govorili smo u početku o povrću i voću, potom smo tu potporu proširili na sve sektore. I dalje postoji mogućnost takvog djelovanja. Da odgovorim prijatelju iz Bugarske i ostalima koji su spomenuli male poljoprivrednike. Prijedlog je da sada postoje gornje granice, dakle, i da, se, da, su to vezane potpore, dakle, Bugarska je bila protiv toga, dakle, nije htjela da, se na taj način organizira isplata. Morate pronaći novac negdje u proračunu, u prijedlogu, koliko ostane viška novca možemo to dati malim poljoprivrednicima i svi će biti zadovoljni. Možda ne oni veliki poljoprivrednici, ali zasigurno mali. U Bugarskoj primjerice, Rumunskoj. pitanje je pridržavanja standarda, dakle, vezano s porazumom u Merkosuru. I to ponavljam, ovo je doista izuzetno važno pitanje. I svi resursi koji su na raspolaganju državama članicama osiguravaju dakle 100% kontrolu. Dakle, svi proizvodi, vezano uz kolegicu iz Guadalupe, Martinika, e, dakle zastupnica Poser i ostali, mi ćemo zadržati posebne režime pomoći kada je riječ o najudaljenijim regijama. Neće tu doći do promjena. Mi smo to predvidjeli u proračunu i u uvjetima za trgovinu, dakle, vezano u suradnju sa ovim e, regijama. I e, gospodine Lebreton, ja nisam rekao da ćemo žrtvovati govedinu za vino doista ne radim žrtve u sektoru poljoprivrede. Možete iskrivljavati što sam rekao, ali želim biti apsolutno jasan. Nema žrtvovanja u poljoprivredi, ali e, nisam čuo da ste spomenuli e, druge proizvode u kojima smo postignuli značajan e, uspjeh, uključujući brojne poznate proizvode iz Francuske, kada je riječ primjerice o geografskom porijeklu, primjerice konjak, šampanjac i tako dalje. Nije bilo lako, ali uspjeli smo nismo žrtvovali jedan sektor radi drugog. Kada je riječ o industrijskom sektoru u Francuskoj, on ima veliku korist od ovog sporazuma i evo, to znači pritisak za poljoprivredu. Ali imamo zaštitne klauzule, imamo mehanizam i to na francuski zahtjev po prvi put kada je riječ o carinskim kvotama. To smo koristili u prošlosti, iako postoje oni koji misle da je ovo prvi put da koristimo ovaj mehanizam. Imamo ga, dakle, u slučaju porasta uvoza, primjerice riže iz Kambođe. To nije nešto što je izmišljeno, nije nešto što se do sad nije koristilo, koristilo se i to u korist talijanskih proizvođača riže i rado ćemo za ovim ovaj mehanizmom ponovo posegnuti ukoliko to bude potrebno. I ključili smo ga u sporazum koji smo zaključili sa Mercosurom. Imamo tu veliku transparentnost kada je riječ o sporazumu. Kolegica Malmstrom je više puta gostovala u parlamentu, izvješćivala o tijeku ovog e, sporazuma. Mislim da je zasigurno najtransparentniji sporazum koji je uključivao izvješćivanje svih dionika pa i političkih predstavnika. Potom ruralni razvoj. To mi je doista priraslo k srcu. Imamo brojne izjave koje smo dali na tu temu i nju ćete e, naći spomenutu dakle i u novom prijedlogu ZPP-a. Dakle, ukoliko ga sada nisam spomenuo, to ne znači da se ne zanimam za to pitanje. Potom vezano za irski, škotski, viski, možemo organizirati kušanje ukoliko želiš. Imamo irsku oznaku geografskog porijekla, ostaćemo u Europskoj uniji, nadam se da ćete i vi nastaviti imati ove premium e, proizvode koje će priznati Ujedinjena kraljevina. To će biti škakljivo pitanje, vidjet ćemo kako će se to riješiti. Ukoliko Vidjet ćemo na koji način će se Ujedinjena kraljevina pozabaviti geografskom zaštitom e, školskog e, viskija. Zasigurno nisam pokrio sve teme koje su spomenute, ali na koncu želim pozdraviti, dakle Naomi Lang i dobrodošli u parlament, e, dakle zaštita u slučaju nepostizanja sporazuma, ne možemo sada o tome razgovarati. Mi djelujemo u smislu da će ovaj sporazum zaživjeti. Imamo e, mjere koje su spremne, dakle bile su spremne još i za kraj ožujka, dakle u slučaju neuspjeha kod postizanja sporazuma o Brexitu, ali nadam se da će doći do pronalaska rješenja za budući odnos sa Ujedinjenom kraljevinom. Imamo tu određene izazove vezane uz uh, buduću trgovinu. Moramo se pozabaviti najgorim mogućim scenarijem, ali nadam se da do njega neće doći. Ujedinjena kraljevina ima 16 zakonodavnih tekstova koji su spremni ukoliko do toga ipak dođe. I na koncu za zastupnika Budu postoje i ostale mjere koje, za kojima države članice mogu posegnuti, primjer transnacionalna pomoć, to je dio pregovora o vfo i nešto čime bismo se mogli pozabaviti da pomognemo našem sektoru. Dakle, tu je još i sektoralna potpora koja postoji. Dakle, imamo mehanizme o kojima možemo razgovarati i poboljšati e, dakle, prijedlog i na taj način e, odgovoriti na zabrinutost poljoprivrednika, primjerice u Rumunskoj. E, molim vas, recite mi vezano za maslinovo ulje i za niske cijene u Španjolskoj. Molim vas, nemojte ostaviti to pitanje neodgovorenim. E, španjolska vlada je dala svoj prijedlog, hoće li se on uvažiti i što će se dogoditi s tim? Ja, wollte auch noch, aber ganz, ganz kurz. Ja, Kolega Andreja je htio nešto pitati, ali jako, jako kratko, jer moramo, ne smemo više više razlačiti ovaj dijalog. E, pitanje za gospodina povjerenika. Vi ste u više navrata spomenuli odluke koje su donijeli šefovi vlada i država. E, vidjet ćemo uskoro kandidate za povjerenika na saslušanjima. Mi smo, vas želim podsjetiti da smo mi su zakonodavac ovdje. Imamo također određene odgovornosti uz šefove vlada i država. Ja sam deset puta spomenuo su, zakonodavci, uključujući i Europski parlament i evo, čudi me da ste toliko osjetljivi na ovo pitanje. Ja doista poštujem Europski parlament i vi to znate i ne morate me e, podsjećati na to. Ja ovdje redovno dolazim e, mnogo više nego neki drugi i, i dijelim ono što ste rekli, dakle, ovaj konstruktivni pristup sa odborom kako bismo imali doista odgovarajuće financiran budući ZPP. Nemojmo sad dolaziti u semantiku ovih institucionalnih dogovora. Moramo postići rezultate. Vezano uz maslinovo ulje, dakle, gledamo sada što možemo pomoći, kako pomoći tom sektoru. Nemam danas odgovor za vas, ali nadam se da ću vam moći odgovoriti za nekoliko dana. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, na ovom odgovoru na sva pitanja. A kao što ste čuli kolegice i kolege, povjerenik je rekao da će još tijekom idućih dana stići pismeni odgovori na vaša pitanja koja, na koja sad nije stiga odgovoriti. Dakle, puno hvala našem povjereniku što je toliko vremena proveo danas s nama i jasno da ćemo se i u budućnosti vratiti na vašu ponudu uske suradnje s nama o svim bitnim područjima i da ćemo koristiti tu vašu ponudu. A sada nakon kratke pauze e, ćemo mi nastaviti kad dok se povjerenik oprosti ode, onda nastavljamo s našim dnevnim redom. Ja, liebe Dakle, drage kolegice i kolege, za sve one koji sad imaju e, drugog posla, a ne žele pratiti raspravu o proračunu, molim vas da napuste dvoranu. Ja bih volio nastaviti sa dnevnim redom. Pa stoga molim sve koji su bili zainteresirani za raspravu s povjerenikom, ali ih više ne zanima rasprava o proračunu, molim ih da njihove bilateralne razgovore, koji su nedvojbeno zanimljivi, da te razgovore nastave izvan dvorane kako bi mi ovdje mogli nastaviti s radom i našim sastankom. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda, a to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. Ja ću kratko pročitati što je se skriva iza ovo, koja je pozadina i to ću na engleskom učiniti, a nakon toga ćemo našoj izvjestiteljici, kolegi De Castro, dati, našem izvjestitelju dati riječ. Dakle, kolege, izvolite, kolege. Dakle, drage kolege, danas ćemo komentirati E, stav komisije i vijeća koji je nam je dostavljen u vezi nacrta proračuna za 2020. godine. ove godine. Zbog toga što smo nedavno imali izbore i zbog toga veliku paziju, pauzu, e, prošlo mandatni odbor Adbrijan je poslao službeno mišljenje o mandatu e, za u srpnju za trijalog. Međutim, vrlo jasno kazano da će odbor jasno je kazano odboru za proračun koje su naše teme i koje su naše velike zabrinutosti. U vezi s tim smo im dostavili e, specijalan posebni dopis. I na kraju prošlog legislativnog mandata također je odlučeno da se e, imenuje jedno mišljenje za proračun u ime, dakle da se to mišljenje u ime socijaldemokratske skupine e, sačini i onda je gospodin De Castro imenovan izvjestiteljem. E, I zbog tog e, i zbog svih ovih pauza koje smo imali uslijed izbora, nacrt mišljenja postoji samo na engleskom. Ali bez obzira na izmjene tog nacrta mišljenja koje kojem će se glasati 4. rujna na plenarnom zasjedanju, imat ćete mogućnost kao i svake godine podnijeti amandmane na proračunski prijedlog kako biste nadopunili brojke koje se nalaze u tom nacrtu proračuna. sada, gospođu De Castro, imate riječ. Hvala vam, evo ja mijenjam kolegu Di Castra, on mu su ovdje se pojavio neke obaveze i onda je on meni prepustio da vam prenesem njegovo mišljenje. Dakle, kolega želi istaknuti da se nalazimo u posljednjoj godini aktualnog VFO-a. Izvjestitelji su htjeli dakle iz prijedloga e, proračuna komisije, dakle ukloniti sve rezove koje predlaže vijeće. Naročito iz osjetljivih e, sektora kao što je vočarstvo i povrćarstvo, potom e, meso, peradi, govedina, sektor proizvodnje maslinovog ulja traži se da omotnica ostane jednako, dakle jednaka onoj za 2019. To kako bismo se mogli nositi sa promjenima na tržištu. Htjela bih također posjetiti kolege da je rok za amandmane e, dakle četvrtak 25. srpnja. Hvala lijepo kolegice na ovom vrlo kratkoj prezentaciji. A sada kolega Soldo Alvarez kao prvi, kao prvi izvjestitelj u Sjeni Pučano ima riječ. Kolegica Katajnen, pardon, će govoriti. Hvala lijepo. Naime, kolega Soldo Alvarez je prije mene zapravo. Pardon. Hvala predsjedniče. Prvo zahvaljujem na prezentaciji zastupnici i želim prenijeti gospodinu Paulu de Castro. Želim mu zahvaliti e, na radu vezano za proračun za 2020. godinu. Kao što svi znamo, to nije bio lak posao, zato što treba E, uzeti u obzir da završava ovaj saziv i da je započeo novi parlamentarni saziv. I upravo zato želim zahvaliti e, gospodinu De Castro što je u tako kratkom vremenu učinio jako puno. E, on je upoznat sa temom, zna koje su sve poteškoće i tako dalje. E, ali imamo jako puno izazova s kojima se moramo suočiti. Treba nam proračun koji će biti snažan i treba nam proračun koji će biti dovoljan za zajedničku poljoprivrednu politiku za koju se svi zalažemo. Kao e, za Sjene za EPP, moji doprinosi odnosit će se na e, poboljšanje prijedloga gospodina De Castra, ali ponavljam, moramo E, osigurati održivost poljoprivrede i stočarstva u Europskoj uniji. Hvala lijepo kolegica Katajnen je sad. Hvala. I hvala gospodinu De Castro za vrlo uravnotežen izvješće kao izvjestiteljica u sjeni za liberale samo nekoliko stvari. Ovo je zadnja godina u trenutnom programskom razdoblju. I ovi vrlo nesretni zapravo, vrlo nesretni rezovi i smanjenja se moraju uzeti u obzir. Posljedice Brexita se, će se također morati uzeti u obzir. I e, ovih 50 milijuna za Irsku je predviđeno, međutim i druge zemlje će biti pogođene. Finska, Baltičke republike e, pate zbog ruskih sankcija. I e, to je jednostavno ona stvarnost s kojom mi živimo. Finsko, dakle ja dolazim pogotovo. to je se sve skupa jako, jako teško odrazilo na naš sektor mljekarstva. Hvala lijepo. Sada kolega Piton. Hvala lijepo. Evo samo nekoliko opaski o izvješću koje je pripremio gospodin De Castro. Mogu se recimo složiti s tim da su ovi rezovi koji su predviđeni za proračunsku godinu, za proračun za ovu godinu, potpuno neprihvatljivi, pogotovo ona ušteda od 13,4 milijarde eura koja ide na naš teret, na teret našeg sektora. Zatim, mislim da se ovdje nije dovoljno uzeo u obzir Pariški klimatski sporazum i njegove posljedice i vezano za poljoprivredni sektor. kao što znamo, poljoprivredni sektor teško stradava i pati zbog tih promjena. Naravno, mi znamo da je zbog CO2 emisija e, poljoprivreda i jedan od uzročnika tih klimatskih primjena. Međutim, ona može postati i jedan od područja koje će donijeti rješenje. Svakako moramo stvari bolje koordinirati i integrirati. Zatim, potrebne su i dodatni napori kako bi se 30% E, proračuna Europske unije doista potrošilo na ublažavanje teških posljedica klimatskih promjena. A zatim, ovdje mislim da bi se puno više sredstava trebalo koristiti za kao pomoć i podrška posebno pogočenim poljoprivrednicima recimo poljoprivrednicima pogođenim sušom i drugim prirodnim katastrofama, ali i sankcijama i ostalim. Zatim Brexit, to je vrlo bitna tema, recimo sve posljedice financijske jednog no, deal Brexita, o tome su već i kolege govorili, ali treba ih uzeti u obzir. Zatim programi u okviru obzora 2020, znanstveno-istraživački programi bi se također za to se treba mobilizirati sredstva jer mislim trebamo apsolutno pojačati recimo na području poljoprivrede znanstvena istraživanja. Za nas su inovativne tehnologije i tehnike vrlo bitne da E, izgradimo jednu i da se preusmjerimo u jednu održivu poljoprivredu, ali isto tako da zamijenimo pesticide koji su štetni i da se brinemo više za javno zdravlje, ne samo za okoliš. Prema tome, agroekologija se mora izgraditi dalje. Mi ćemo vam naše konkretne prijedloge i komentare u pismenom izdanju do 25. srpnja dostaviti ako sam dobro shvatio kolike su vaši, koji su rokovi. Dakle, do tada ćete dobiti pismene prijedloge e, zelenih. Hvala lijepo. Sada kolega Andrije. Hvala lijepo. I ja bih e, prvo želio zahvaliti našem izvjestitelju Paolo do Castru. Njegovom, dakle, uglavnom se mogu s njegovim izvješćem složiti, ali imam sljedeće opaske. 50 milijuna eura za sektor uzgoja goveda treba se se samo za Irsku predviđa da se obeštete pogođeni stočari i uzgajivači goveda. Znamo da su oni posebno pogođeni, ali i moja zemlja je također pogođena. Prema tome, taj iznos bi se trebao adekvatno uvećati kao pomoć pogođenim uzgajivačima goveda kako bi i u onim drugim zemljama e, se pomoglo tim farmerima. Zatim bih se sa ovim e, njegovim izjavama o premalo sredstava za ruralni razvoj. S time se definitivno slažemo jer e, mislimo da to nije nimalo svrsishodno tako postupati. E, potom, Brexit, to e, riječ je naravno o mogućim posljedicama po poljoprivredu, financijskim posljedicama. Čak i ove aktualne vijesti koje dobivamo nisu baš osobito umirujuće da vidimo što se u Velikoj Britaniji u Jedinom kraljevni događa. mislim da je prilično nevjerojatno da bi Britanija do 2020 da će sudjelovati u financiranju našeg proračuna i stoga se moramo u našem proračunu na to pripremiti. Osim toga, moramo jako paziti glede borbe protiv različitih epidemija među životinjama. Protiv svinske kuge smo se prilično učinkovito borili, ali to još uvijek ne znači da smo kompletno istrijebili, i iskorijenili tu bolest, svinsku e, kugu, jer e, napokon evo to je u jednom stadu, odnosno u jednom krdu svinja koje se uzgajaju u Italiji ponovno pronađena svinska kuga. Dakle, nije kompletno iskorjenjena. Zatim, nadam se da se slažete sa mnom da tu trebamo pojačati borbu protiv takvih epidemija. Kolega Husn. E, hvala lijepa i hvala gospodinu De Castro na njegovom mišljenju. Mislim da je to vrlo dobar tekst. E, točka šesta mi se čini posebno važnom, gdje govori o adekvatnim i dovoljnim sredstvima za znanstvene istraživanje i inovacije. Mislim da je to jako važna točka. A, I osim toga je vrlo osjetljiva jer e, znamo da su dio programa iz obzora 2020 e, smanjili sredstva za 10 milijuna za financiranje tih programa. Prema tome moramo e, biti vrlo dobri, vrlo jasni, vrlo argumentirani i odlučni i tražiti da se vrate ta sredstva u obzor i u program kako se tu ne bi tu stvari potpuno nepotrebno smanjivale. Hvala sada e, zastupnica Mrtle. Hvala lijepo. Ja bih prvo željela zahvaliti izvjestitelju na svemu što je napravio. A imam tri stvari koje želim istaknuti. Prvo, izuzetne mjere, mjere u izuzetnim situacijama, e, koje naime obeštećenje poljoprivrednika uzgajivača goveda u Irskoj. Dakle, to je jako dobro, međutim nije dovoljno, treba to proširiti i na druge pogođene uzgajivače goveda u Europi. Takva, takva obeštećenja. Zatim pitanje šećera. Nikakva sredstva nisu predviđena da se taj sektor podrži i pomogne. Ja bih recimo zagovarala ovdje i zauzimala se za proračunski negativne mjere koje bi mogle nekako amortizirati ove sve distorzije tržišta i ove poremećaje koje imamo na, u tom sektoru. Zatim pozdravljam čitav niz pilot projekata koje smatram izuzetno važnim. I pogotovo glede budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Hvala sad kolega Buda. Hvala lijepo. Prvo bih čestitao izvjestitelju. Mislim da jedna stvar nedostaje. Naime, evropski poljoprivrednici, posebno rumunjski poljoprivrednici, su teško stradali zbog afričke svinske kuge. Bilo je nešto plaćanja kao kompenzacijske plaćanja, ali činjenica je da su gubici koje su poljoprivrednici pretrpili nisu E, došli njihovom krivnjom, krivnjom tih poljoprivrednika i uzgajivača. Prema tome mislim da bi jedna pomoć njima trebala biti uključena u proračun. Poljoprivrednicima treba u tom smislu pomoć od Europske unije. A zatim Brexit. Pa nije Brexit e, vezan samo za govedinu i uzgoj goveda. Mislim da će mogli i drugi sektori biti teško pogođeni, tako da bi trebali predvidjeti kompenzacije za druge sektore. Hvala lijepo, kolegica Toleran. Hvala lijepo. Da se vratimo na proračun. Hvala lijepo izvjestitelju De Castro na ovom mišljenju koje je sačinio. U poljoprivredi vlada velika zabrinutost zbog te nesigurnosti sa proračunom. I već se puno tu govorilo o svemu, svim negativnim čimbenicima. Onda recimo i Brexit je veliki problem. Napokon britansko tržište je jedno od najvažnijih tržišta za alkoholna pića unutar Evropske unije. Prema tome, osim mesa, osim govedine, osim piletine, mislim da treba ovdje pripremiti, predvidjeti sredstva za intervencije i na tržištu alkoholnih pića. E, kako ne bismo različite proizvođače i poduzeća e, bacili u tešku krizu. Zatim, danas je već jako vruće ovdje u Briselu, a sutra će biti još puno vrelije. Prema tome nama trebaju sredstva koja će predvidjeti različite mehanizme za kompenzaciju e, poljoprivrednicima koji su stradali od tih vrućina i tih e, teških suša. Gospođa Mortle, hvala. Imam samo dva komentara. Pod točkom šest kod inovacije niste, nadam se, mislili na genetski modificirane organizme. I druga stvar je točka peta to mislim da je sve jako dobro jer sve počinje sa djecom i čitava održivost počinje s djecom. Ali ja bih to sad proširila, ne samo da trebaju poboljšati kantine, hranu u školama, menzama, od školskih, predškolskih do studentskih, nego da mislim da treba djecu učiti kuhati, već malu djecu. Ja imam već e, puno iskustva s tom, jer mi imamo jednu zakladu koja se bavi i pomaže pedagozima da nauče kako će s djecom učiti kuhat i kako će ih motivirati na kuhanje, kako će im onda objasniti sve ono što je bitno za njihov zdrav razvoj, za njihov zdrav život, za njihovo tijelo. Hvala lijepo kolega Flanagan sad brojni ljudi i zastupnici su ovdje spomenuli ovaj paket, kompenzacijski paket e, koji je e, spremljen za Irsku i koji će koštajati Europsku komisiju 50 milijuna eura. Ja sad predlažem da svako ko je jako zainteresiran za to, dobro pročita ove sve detalje u tom paketu, kako je to navedeno i na koga se to odnosi i koga je to na koga to cilja. I vi ćete, ako vas zanima održivost, biti duboko šokirani. Jer vidite na koga oni ciljaju u Irskoj. Oni ciljaju isključivo na uzgajivače baby bifa. Govore o problemima sa malim eh, domaćinstvima, malim i malim gospodarstvima. Ali, mislim, oni su potpuno se os dakle potpuno okrenuli, izoliraju, ignoriraju čitav mljekarski sektor. I prema tome, ako želite da se dobro potroši novac evropskih poreznih obveznika, onda vam zaista predlažem da dobro pročitate ovaj dokument. Jer ovo što se predlaže za irske uzgajivače, to je da zapravo mi onim plaćaju evropskim novcem za novce da izađu iz održive proizvodnje, a da bi se neke druge stvari nastavile koje nisu baš tako održive. Jedva čekam da odbor za proračunski nadzor pogleda ovaj dokument. Hvala lijepo. Pardon. Vi ste? Da, izvolite. Hvala lijepo. Gospodin dekret. Da, hvala lijepo. S obzirom na različite stvari koje smo čuli u ovoj raspravi sa povjerenikom i s obzirom na sve ono što smo opće danas ovdje čuli, možemo jednostavno e, konstatirati da su evropski poljoprivrednici duboko zabrinuti i da preživljavaju vrlo šokantno vrijeme kad govorimo o šećernom sektoru, o Mercosuru, o strahovima, o nesigurnostima, o svim sektorima koje bi različiti događaji od prirodnih katastrofa do Mercosur ugovora mogli pogoditi i onda kad to sve sagledamo mislim da imamo dovoljno argumenta da možemo reći kako bi onda smanjivanje financiranja poljoprivrednog sektora eh, jednostavno ne bi podnijelo nijednu ozbiljnu reviziju ni provjeru. A ako oni zbilja nastave i krenu tim putem na tako drastično rezanje, onda mislim da moramo mi učiniti sve i noktima i zubima i noktima se boriti protiv komisije da se to ne čini poljoprivrednom sektoru. Jer e, mi ne možemo poljoprivrednicima koji su u tako teškoj situaciji još dodatne prepreke stavljati na put i onemogućavati ih. Mislim da su to vrlo, vrlo loši signali koji se ovdje šalju europskim poljoprivrednicima i mislim da to nije ni u kom slučaju primjeren odgovor na klimatske probleme. Ako možemo sad još sažetak dati. Samo ako su svi rekli što su htjeli reći. Dakle, kolega zahvaljuje svima dakle, na primjedbama dakle, koje su zanimljive, a koje smo danas čuli i E, siguran je da će se pronaći način da se tekst poboljša tamo gdje se nešto eventualno treba dodati. Zato hvala svima. I kao što sam rekla, podsjećam na rok za amandmane, dakle četvrtak 25. srpnja. Ja, Hvala lijepa na ovom vašem mišljenju i hvala puno na ovim svim inputima od vas. Kao što znamo, usvajanje mišljenja je predviđeno za 4. rujna, a usvajanje glavnom nadzornom odboru, odboru za proračun, to će biti u onom tjednu između 39. i 4. rujna. Dakle, 4. rujna kod nas u odboru, a onda ide na budžet. I time... Da li komisija želi nešto reći, oprostite? Uh, ako mi dopustite, zato što je bilo nekoliko pitanja. Ako želite mogu odgovarati, a ako ne, možete. E, onda, uh, evo ja ću kratko odgovoriti na ta pitanja. Pojavilo se nekoliko pitanja koje bih ja volio uh, razjasniti i vjerojatno bismo ih trebali to razjasniti prije nego što dođemo do krajnjeg mišljenja ovog nacrta proračuna. Prvo, nekoliko zastupnika spominje rezove za ruralni razvoj. Nema rezova za ruralni razvoj. Samo da to razjasnim. Imamo malo smanjenje 13 milijuna eura, ali to je samo tehnička pomoć. Kao što znate, to nije novac koji se koristi za projekte ili za poljoprivrednike. Tehnička pomoć je zapravo administrativni trošak država članica. To smo samo srezali. Dakle, nema rezanja za ruralni razvoj u nacrtu proračuna za 2020. Drugo, Brexit. I tu trebamo razjasniti nekoliko stvari. Proračun se temelji na EU 28 temeljem sporazuma o povlačenju koji je spregovaran sa Ujedinjenom kraljevinom. Možete vi sad e, misliti da se to možda neće dogoditi, ali u vrijeme kada je ovaj proračun predložen, mi smo se vodili tim činjenicama. Europska komisija je poslala komunikaciju u veljači i to je ponovno e, potvrdila u šestom mjesecu vezano za pripremu za Brexit i komisija je jasno rekla da ako u određenim sektorima, posebice u poljoprivrednom sektoru, dođe do narušavanja tržišta, Europska komisija je spremna dati prijedlog za financijsku pomoć. To je još uvijek tako. I ako to bude tako, 31.10. mi smo spremni dati takav prijedlog. Što se tiče paketa pomoći za Irsku, kao što znate, mi pažljivo pratimo što se događa na svim poljoprivrednim tržištima, ne samo Govedina i ne samo Irska. I temeljem tih informacija mi smo predložili ovaj paket za Irsku. Ali ako se nešto dogodi na tržištu, mi ćemo biti spremni djelovati. Ako se pojavi takva potreba. E sad je bilo konkretno e, pitanje koje se odnosilo na, e, na bolest koja se pojavila u e, Italiji. Imali smo sastanak odbora prošli tjedan i tada smo e, predložili konkretnu pomoć za Italiju, a poslije ćemo imati postupak E, dogovaranja proračuna za 2020. godinu. Što se tiče svinske kuge u e, Rumunjskoj, ako e, konkretna država članica bude djelovala na tome, htjela riješiti taj konkretan problem, naravno da ćemo biti spremni pomoći. Ali nije se pojavio, nije upućen zahtjev za Rumunjsku za ovaj konkretan problem. Tako da to još nije riješeno. I na posljedku e, nekoliko riječi o pilot projektima. Imali smo prvi krug evaluacije pilot projekata i sada vrednujemo u drugom krugu sve prijedloge koje smo dobili. To ćemo, o tome ćemo isto tako razgovarati e, kasnije ove godine kad finaliziramo proračun za 2020. godinu. Što se tiče voća i povrća, o tome govorio izvjestitelj u nacrtu. On isto tako govori da ima tu rezova, nema rezova. E, to se odnosi samo na notifikacije od država članica. Znači, nema rezova za 2020. godinu, samo želim to pojasniti. Nije došlo do smanjenja. I na posljedku govorilo se o klimatskim rizicima u poljoprivredi. Ja mislim da se to ne odnosi za proračun za 2020. E, to je vezano za pregovore za sljedeći financijski okvir za 2021. do 2027. Hvala vam. Hvala lijepo komisiji i hvala gospodine Hojze na ovim objašnjenjima. Mislim da je to dosta korisno i za dovršenje izvješća. Pa onda predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je usvajanje preporuka koordinatora odbora AGRI. E, te odluke su vam dostavljene, taj tekst. I ako nemate nikakvih prigovora, smatramo da su te odluke usvojene i odobrene. Kako vidim, nema prigovora, dakle odluke su usvojene i odobrene. I sada prelazimo na točku devetu, to je točka razno. S moje strane nemamo ništa pod točkom razno da li nek se neki kolega javlja za riječ? Ne. Prema tome onda dolazimo i na sljedeću točku, to je deseta točka dnevnog reda. sljedeći sastanak održat će se 4. rujna od 9 do 12.30 i zatim od 14.30 do 18.30 ovdje u Briselu i zatim 5. rujna od 9 do 12.30 također ovdje u Briselu. I time zahvaljujem na suradnji i želim vam jednu ugodnu večer, jedno lijepo ljeto, jedan e, kvalitetan odmor i vratite se e, sigurno na naš nastavak rada prvog tjedna rujna ovdje u Briselu.